Thank you, Col. Thank you, colleagues, and uh, a particularly warm welcome to our national... Poštovane kolegice i kolege, hvala lijepa, posebno topao pozdrav našim nacionalnim parlamentarnim zastupnicima. Samo nekoliko riječi prije nego što krenemo sa e, saslušanjem. Točka broj 1 na našem libe rasporedu jest sugestija nove točke 5.1, a to je stanje u pregovorima u trijalogu između parlamenta i vijeća o prijevarama koje se odnose, koje se e, odnose na financijsku situaciju isto tako od 19. do 22 rujna održan je taj sastanak, točka broj 8, pitanja izbjeglica i migranata. To je nešto što moramo odgoditi ako nema primjedbi. Dakle, izmijenio sam agendu i sada smo ju usvojili. Što se tiče jezika koje možete danas koristiti, nažalost nemamo prijevod na određene jezike. Točka broj 3, 16. do 23. ožujka. E, tu su dakle zapisnici ovih sastanaka. Ako nemate primjedbe, e, ja ih onda usvajam. Dakle, još jednom najsrdačniji pozdrav našim nacionalnim parlamentarnim zastupnicima a na ovom interparlamentarnom sastanku odbora između Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenta o Europolu i o okviru unutarnje sigurnosti Europske unije i njenih politika. Doista mi je drago pozdraviti mnoge od vas na ovom vrlo važnom sastanku našeg odbora. E, svjesni smo, a i članovi parlamenta su svakako svjesni da se suočavamo s e, našom agendom koja se e, u parlamentu e, radi na pitanjima takozvane sigurnosne unije. Dakle, radi se o novom povjereniku za sigurnosna pitanja u Uniji, a isto tako imamo i detaljni pregled i dobre partnerske odnose s Europolom. Europol je jedna od iznimno važnih agencija s kojima surađuje parlament i zato nam je drago da su ovdje i povjerenik i e, glavni direktor Europola. Dakle, isto tako moram reći da ćemo danas raspraviti o tome koju dodanu vrijednost Evropska unija može ovdje ostvariti kada radimo na našoj sigurnosnoj agendi, što će to značiti za naše nacionalne parlamente. Mislim da ćemo imati doista živu i e, e, stvarnu raspravu, a ne samo raspravu radi rasprave. Danas imamo 46 članova nacionalnih parlamenta ovdje iz 23 različite države članice i, i jedan predstavnik Europske ekonomske zone. To je doista pokazatelj koliko je zanimanje, veliko zanimanje nacionalnih parlamenta po pitanju posebne uloge Europola i sigurnosti Europske unije. E, općenito govoreći. Dakle, ja bih sada išao odmah na prvu sesiju zato što imamo jako malo vremena danas poslje Ja sam već raspravljao s kolegama i čuo sam da mnogi od vas žele uzeti riječ u raspravi, pa tako odmah idemo na prvi dio, na prvu sesiju, a tu ćemo govoriti što je sigurnosna unija, kako ćemo ju ostvariti i koja je u tome uloga Europola i to prije svega na operativnoj razini, podjeli podataka i izgradnji povjerenja. Dakle, e, najprije ćemo razgovarati o stvarnoj situaciji ulozi Europola. Posebno mi je drago da je s nama povjerenik Julian Kane i Robin Wright, direktor Europola je također ovdje. Prije no što im dam riječ, moram reći da sesija pitanja i odgovora će biti napravljena po vrlo složenoj formuli. Formula je složena, ali molim vas neka vas to ne odvrati od postavljanja pitanja. To je naprosto način na kojem radimo. Ako e, želite uzeti riječ, komplicirana formula je sljedeća. Dakle, na ovim karticama koje sad pokazujem, dakle na karticama ćete mi pokazati da želite govoriti e, kako bi naše službe točno znale da se javljate za riječ i tko ste. E, ako slučajno ne uspije to učiniti, onda naprosto dignite ruku. A svakako, e, ja ću vas prepoznati, ako to ne budem uspio, pomoći će mi kolege, dakle mislim da će biti sve u redu. Znači, ako želite uzeti riječ, molim vas pokažite mi ove kartice kada bude došlo vrijeme za raspravu. Dakle, otvaramo sada raspravu. Ne, oprostite, trebao sam još reći da imamo i trećeg govornika, Dominik Ramberg, eh, predsjedateljica odbora za opće i unutarnje poslove francuskog parlamenta. Eto, dakle, to su tri govornika za prvu sesiju. Jako mi je drago da su svi oni mogli doći danas ovamo. E, pa otvaram sesiju. E, povjerenik Julian King koji je e, King koji je novi povjerenik za sigurnosna pitanja. Govoriti će 10 minuta i opisat će nam novu sigurnosnu uniju, kako on vidi njezin razvoj i njenu posebnu ulogu. Dakle, povjereniče King, izvolite. I dobrodošli. Hvala lijepa, hvala na toplim riječima i pozdravima i hvala na pozivu na današnju raspravu. Posebno mi je drago što možemo imati ovu raspravu sa e, časnim predstavnicima i Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Komisija odgovara Europskom parlamentu ako povjerenik za sigurnosnu uniju, to sam ja, ja sam direktno odgovoran Libeu. Istovremeno, važno je znati da komisija pod predsjedanjem gospodina Junkera razvija tješnje odnose s sa nacionalnim parlamentima i u potpunosti podržavam napore gospodina Junkera u tom smjeru. Posljednjih tjedana sam razgovarao sa članovima Estonskog parlamenta, Francuske skupštine, Njemačkog Bundestaga, parlamenta u Italiji i e, parlamenta u Velikoj Britaniji. Dakle, doista se veselim daljnjim takvim razgovorima koji će uslijediti u nadolazećim mjesecima. E, vjerujem da komisija treba biti odgovornija prema nacionalnim parlamentima, naše politike trebaju biti transparentne i to će doprinijeti izgradnji ovog tješnje suradnje. Što se tiče naših političkih procesa i koliko tu imamo koristi, tu moram reći da će ovisiti rezultat i o suradnji s europskim agencijama koje igraju ključnu ulogu u ovim procesima. Dakle, tu Europol igra doista središnju ulogu u mnogim politikama i u mnogim instrumentima koji su dogovoreni na razini Europske unije nova uredba o Europolu koja će se pojaviti u svibnju 2017. i biti će primjenjivanja, postavlja nove standarde za zajednički demokratski nadzor vaših parlamenta i Europskog parlamenta. Dakle, imamo povećanu parlamentarnu kontrolu Europola imamo zajedničku skupinu za nadzor e, i to će biti ključan element. Danas e, pozdravljam sve vas na ovom sastanku jer se radi o prvom koraku da se zapravo ta nova pravila parlamentarnog nadzora provedu u praksu. E, neću govoriti drugo zato što se ovdje radi o kompleksnim pitanjima koje se odnose na sigurnost, e, prije svega na terorističku prijetnju koja se sad već provlači godinama. Moj prijatelj, gospodin Wainwright, će reći nekoliko riječi E, o tome više za nekoliko trenutaka. E, želim naglasiti da terorizam ima evropsku dimenziju, jer terorizam e, pa ni organizirani kriminal ne poznaju nacionalne granice. Pogledajmo nedavne napade. Sve je to bilo dogovoreno i izvršeno prekogranično, transnacionalno, zato što teroristi ne napadaju nužno samo jednu državu članicu, već napadaju naše vrijednosti i naš način života. I zbog toga mislim da nam je evropska dimenzija u reakciji na prijetnju, na terorizam, na kibernetički kriminal i kibernetičke prijetnje i na ozbiljni teški organizirani kriminal nužan. E, I zbog toga je predsjednik Juncker prošlog ljeta e, donio odluku da se posebno radi na sigurnosnoj uniji i tu je europo e, središnji e, igrač. Agencija igra važnu ulogu, pomaže 28 država članica u borbi protiv terorizma, kibernetičkog kriminaliteta i organiziranog kriminala. I zbog toga čestitam Robertu i svim djelatnicima Europola na odlično obavljenom poslu. Oni doista razvijaju jedinstvene sposobnosti za suzbijanje e, kriminala. E, imamo pan-europsku mrežu sjajnih analitičara, imamo dobru zaštitu podataka i sigurnost podataka. E, njihove analize u suradnji sa policijskim agencijama u državama članicama pomažu nam u kolektivnoj identifikaciji naših ključnih prioriteta u suzbijanju e, kriminala i terorizma. I čak i prije ove nove uredbe u Europolu, Europol se sam organizirao oko ovih najvažnijih pitanja kibernetičkog kriminaliteta, organiziranog kriminala i terorizma. Centar zato u Europolu doista pruža veliku mogućnost Evropskoj uniji za e, boljom borbom protiv terorizma, zato što se ovdje radi o središtu gdje imamo e, doista e, stručnjake koji znaju kako se boriti protiv stranih, boravca, stranih boraca, protiv online propagande, trgovanja oružjem i sl. Dodana vrijednost su odmah hitne analitike i e, podrška državama članicama koje su bile pogođene teškim terorističkim napadima ranije ove godine. Što se tiče borbe protiv kibernetičkog kriminaliteta, tu je Europol središte koje koordinira sa tisućama operacija, dijeli operativne podatke o tisućama kriminalnih osoba i postavlja temelje za novom suradnju te spašava također i djecu koja su izložena E, zlouporabi. E, imamo i središte za e, migrante i za krijumčarenje ljudima. Radi se doista o teškim kaznenim dijelima, o kriminalnim mrežama koje su važan dio borbe Europola protiv ozbiljnog i teškog organiziranog kriminala na međunarodnoj razini. Europol pomaže državama u odabiru prioriteta i određivanju zajedničkih akcija. Komisija podupire rade Europola i njegovih središta. E, dajemo resurse koje Europol treba. Zato pozdravljam također podršku Europskog parlamenta u tom smislu. 36 novih radnih mjesta otvoreno je u Europolu, a sada pregovaramo sa proračunskim dijelom kako bi smo 16 novih osoba mogli zaposliti u Europolu za proračun. To su mjesta u 2017. godini. Dakle, uzimajući sve ovo u obzir, Europol mora dobiti legitimnu ulogu u očima naših državljana. Državljani moraju biti sigurni da su njihova temeljna pravo potpunosti poštovana. Čak i prema starim pravilima Europol ima doista snažan okvir zaštite podataka. Neki kažu najsnažniji, najčvršći u cvijetu e, agencija za provođenje zakona, što je svakako razumljivo zato što nacionalne agencije za provedbu zakona trebaju biti sigurne da podatke koje daju Europolu budu zaštićene od strane Europola. Nova agencija će modernizirati i još osnažiti ovaj čvrsti rezim e, zaštite podataka. Imaćemo nadzornika za zaštitu podataka na europskoj razini koji će pratiti e, obradu podataka i njihovo korištenje. Upravo Danas je iznimno važno razmjenjivati podatke, zato trebamo imati zajedničku skupinu za parlamentarni nadzor kako bismo zajamčili transparentnost Europolovog rada i jačali e, njegovu vjerodostojnost. Dakle, želim vam sve najbolje u jačanju ovih procedura, u provedbi parlamentarnog nadzora, u poštivanju pravila koje će biti dio nove uredbe. Europol je ključna organizacija i naravno vaš angažman će ga još više ojačati. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa povjereniče. I kao što je povjerenik rekao, uredba o Europolu postaje primjenjiva od 1. svibnja 2017. godine. Vi kao zastupnici nacionalnih parlamenta naravno ćete detaljnije pogledati ovaj nadzorni mehanizam za Europol. Znam da se mnogi nacionalni parlamenti već time bave. A sada ću zamoliti direktora Europola da kaže nekoliko riječi o tome što se događa danas u Europolu i kakva će biti njegova uloga u novoj e, sigurnosnoj uniji. jer je povjerenik već naglasio koliko je važna uloga Europola i suradnja s nama. Rob, izvoli. Hvala lijepa. Hvala predsjedatelju. Na početku se zahvaljujem parlamentu i odboru LIBE na trajnoj podršci koju dobivamo od vas i individualno od mnogih članova i kolektivno kao odbora, Zahvaljujem na vašoj podršci, pogotovo nakon zaključivanja stvaranja uredbe. Želim zahvaliti povjereniku Kingu, komisiji i vijeću koji su Europolu dali nužne resurse. Isto tako zahvaljujem na podršci koju smo dobili iz mnogih nacionalnih parlamenta. Povjerenih ih je već neke posjetio posljednjih mjeseci i godina. Što se tiče povjerenika, hvala mu također na podršci. Njegova podrša otkako je preuzeo mandat doista se cijeni organizaciji. E, pomogao je Europolu razviti svoje sposobnosti u odnosu na najizazovnije prijetnje sigurnosti Europi danas. Sada ću vam reći nekoliko riječi na koji način Europol praktično koristi državama članicama u suzbijanju ovih prijetnji. Vi znate da Europol nema izvršne ovlasti. Mi nismo europski FBI. Mi, međutim, pomažemo nacionalnim tijelima e, u suzbijanju terorizma, međusobno ih povezujući i imajući e, jedinstvenu ulogu podjele informacija ili podataka. U ovom trenutku povezujemo preko 750 agencija za provođenje zakonja unutar Europe, a surađujemo i sa Sjedinjenim državama, Švicarskom i Norveškom. Radi se o ogromnoj e, zajednici koja razmjenjuje svakog dana tisuće obavještajnih podataka u suzbijanju terorističkih organizacija i organiziranog kriminala a provodimo i e, široke analitičke e, operacije kako bismo identificirali prekogranične kriminalne aktivnosti i na taj način dali nacionalnim tijelima za provedbu zakona mogućnost prekinuti ovakve terorističke aktivnosti, prekinuti organizirani kriminal i spriječiti štete e, za naše državljane, naša gospodarstva i na našim granicama. Zapošljavamo neke od najvećih stručnjaka iz ovih područja u Europi, a u našem sjedištu imamo također i 200 časnika za vezu iz 40 država članica koje u potpunosti imaju ovlasti svojih država koje Europol nema. I koristeći naše obavještajne podatke i našu izvrsnost mogu koordinirati mnoge operacije unutar e, drugih država. Imamo otprilike 40 tisuća predmeta godišnje koje dovodimo uspješno do kraja Europolovim kanalima. Evo jednog primjera. E, danas najavljujemo uspješno zaključivanje jedne operacije koja je e, spriječila mrežu krijumčara ljudi u Španjolskoj. Sa američkim kolegama smo otkrili preko 4500 nezakonitih, nelegalnih web stranica koje su se bavile nezakonitim trgovinskim aktivnostima. Dakle, mi vrlo konkretno možemo doprinijeti borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma na nacionalnoj razini. Imamo i statističke podatke koji pokazuju da se šest puta povećala količina informacija koja prolazi kroz Europol u odnosu na prije pet godina i četiri puta se povećao broj predmeta koji Europol rješava danas. Taj je rast u velike nastao zbog toga što se Teroristička prijetna globalizirala u posljednjih pet godina, postala je transnacionalna, prekogranična i u moglim pogledima puno, puno opasnija za sigurnost cijele Unije. Vidjeli smo strahoviti učinak terorističkih napada, vidjeli smo kako i na koji način se to događa u Europi. Imali smo ogromni broj žrtava, imali smo i veliki broj stranih boraca koji su iz naših država otišli u Siriju i Irak, otprilike 5000 ljudi, neki od njih se vraćaju i predstavljaju veliku opasnost za naše društva. Dakle, vrlo je složena teroristička ugroza danas. Imamo također i takozvane vukove samotnjake, ljudi koji su sami kod kuće i inspirirani su provesti neke od najstrašnijih napada u Europi koje smo nedavno vidjeli. Vidimo inovativno korištenje tehnologije, pogotovo u propagandi, u e, ružnoj retorici, u govoru mržnje na način kako to nikad ranije nismo vidjeli. Dakle, dimenzije terorističke ugroze danas su ozbiljnije nego ikada ranije čak i nego u posljednjem desetljeću. I povjerenik je rekao da po prvi put imamo posebni centar, Europski centar za suzbijanje terorizma koji će pomoći državama članicama u podjeli važnih informacija, podataka, povezivanju kaznenih dijela s terorizmom, a Nužnost za to se vidi svaki dan. Imaćemo također internetsku jedinicu e, gdje će policijska tijela u Europi moći ući na E, platforme društvenih medija i brzo identificirati ili brzo ukloniti terorističku propagandu na internetu ili online. Europol će u ime Evropske unije surađivati sa 60 medijskih platformi i moći ćemo ukloniti tisuće ovakvih računa i ovakvih poruka godišnje. Pratimo također i tijek novca, tijek oružja Eh, za teroriste i dajemo značajnu operativnu podršku eh, istragama koje se provode u eh, Parizu nakon napada i Preostali dio te terorističke mreže je e, otkriven i mislim da smo na taj način spriječili buduće napade. Što se tiče krijumčarenja ljudi, ovdje je taj problem značajno porastao zato što se iskorištava migrantska kriza od 2015. na ovamo. Mnoge kriminalne skupine se specijaliziraju za e, trgovanje ljudima i e, zarađuju na migrantima i izbjeglicama koji dolaze u Europu od 2015. pa do danas. Procjene su da otprilike 90% onih koji dolaze u Europu, koji su došli 2015. dio putovanja su prošli uz pomoć kriminalnih organizacija. I zato vjerujemo da su krimčari ljudi zapravo srce E, ove migrantske krize i zbog toga parlament, komisija i mi podržavamo e, organizaciju novog centra koji sada već identificira preko 50.000 tisuća kriminalaca koji su po našim procjenama uključeni u krijumčarenje ljudi danas. E, ta kriminalna aktivnost ima utjecaj na druge kriminalne aktivnosti. Imamo ogroman broj maloljetnika bez pratnje, to su djeca koja dolaze sa migrantima. Neki od njih su doista vrlo ranjivi i izloženi su organiziranim bandama. Dakle, svaki pokušaj da teroristi iskoriste migrancijsku krizu e, mora biti spriječen. Što se tiče dugoročnih sigurnosnih izazova, kibernetički kriminal je jednako opasan, jednako važan kao ostala dva oblika kriminaliteta zato što internet omogućava i olakšava takvu aktivnost. Ovdje se radi o eksponencijalnom rastu takvih kaznenih dijela. E, imamo također i mogućnost velikih napada na korporacije. Komisija je sama bila žrtva hakerskog napada. E, šest puta se povećao u jednoj godini opseg tih kaznenih djela. Isto tako vidimo da e, se kriminalci služe E, šifriranim e, pristupom e, velikim organizacijama te traže određenu otkupninu ili ucijenjuju. Ovdje su izloženi ne samo velike kompanije, već i bolnice i druge iznimno važne institucije. Zatim, seksualno iskorištavanje djece online je strahovito poraslo u posljednje dvije godine. I to zato što svi postajemo međusobno povezani na internetu. Ono što zovemo internet stvari povećao je moguću količinu napada za kibernetički kriminal. Dakle, svakim danom postaje svijet sve više povezan. Naši uređaji su sve više povezani. Zbog toga moramo dizajnirati naše e, sposobnosti kako bismo spriječili kibernetički kriminalitet. 2013. E, smo osnovali središte za borbu protiv kibernetičkog kriminaliteta i u ovom trenutku imamo dvije stotine e, visoko vrijednih istraga koje obavljamo svake godine. Zatim imamo inovativne prevencijske kampanje kampanje koje objedinjavaju Europol i druge agencije s privratnim sektorom i nudi se tu slobodno dešifriranje pojedincima i malim tvrtkama koji su žrtve ucjena. U prvih pola godini 15 e, e, milijuna ljudi posjetilo je ove stranice i imamo e, doista učinkovite programe za dešifriranje koji se mogu i preuzeti s interneta. Što vidimo u odnosu na globalizirani, međupovezani svijet? Pa vidimo da naša reakcija ili odgovor mora biti isto tako jednako vrijedan na tim ređama I zato je Europol doista snažna zajednica koja podržava sve, koju podržava sve više e, industrija, poslovna zajednica i drugi dionici iz javnog sektora. Podaci nove tehnologije mogu doista odgovoriti na nov način na sve ove prijetnje. Razvijamo suvremen, inovativni način suzbijanja modernih ugroza koje su u ovim danima doista globalne i prekogranične. Dakle, radi se o važnom dijelu sigurnosti za cijelu Europsku uniju. Naši standardi, naša odgovornost mora ostati iznimno visoka i kao što je povjerenik rekao, mislim da imamo doista čvrst sustav, pogotovo kada govorimo o zaštiti podataka i o tome kako nas eh, nadziru neovisna tijela. Moj posao nadzire upravni odbor, E, tu sjede predstavnici država članice, predstavnici Europske komisije. Ja sam odgovoran također i Europskom parlamentu. I kao što je predsjedatelj i povjerenik rekao, moja će organizacija i ja osobno biti još odgovorni nacionalnim parlamentima u budućnosti. To je nešto što Europol u potpunosti podupire. Radi se o demokratskom nadzoru, radi se o vjerodostojnosti u očima javnosti. Tako da pozdravljamo zajednički parlamentarni odbor za parlamentarni nadzor i veselim se suradnju u budućnosti. Hvala vam lijepa. Hvala Rob. Pitanjima nadzora bavit ćemo se na dolazećim dijelovima sjednice, a sada, kako bismo čuli perspektivu jedna od ključnih država članica na koje utječe velik broj ovih sigurnosnih pitanja na koje danas, kojima se danas bavimo, reći dajem Dominik Remborg iz Francuskog nacionalne skupštine. Hvala vam. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju, povjereniče, poštovani zastupnici, dame i gospodo. Par kratkih riječi, prije svega, e, mislio sam da par riječi iz zemlje koja je pogođena terorizmom bi moglo biti doista korisno, e, bez namjere da zloupotrebljavam vaše strpljenje. Francuska je pretrpjela terorističke napade u kojima je preko 200 državljana izgubilo živote. Belgija je također ozbiljno pogođena time i prije svega želim odati počast svim žrtvama, svima koji su izgubili živote u tim napadima, kao i drugima na koje je na neki način utjecala teroristička okrutnost. I isto tako, naravno, svim žrtvama diljem svijeta. Ono što je najvažnije, što vam danas želim prenijeti, je koliko je zapravo nužna suradnja na međunarodnoj razini. Povjereniče, vi ste i sami to spomenuli, teroristi ne poštuju granice, terorizam je prekogranični fenomen i zbog toga nam je danas potrebna reakcija koja će biti europske naravi. Reakcija koja će također biti u skladu sa europskim vrijednostima, tako da pozdravljam formiranje Europske obalne straže. Dakle, tijekom ovih proteklih godinu dana, a isto tako nacionalni parlament registriraju evidenciju putnika, a pozdravljam i imenovanje povjerenika za sigurnost, što jasno pokazuje koliko je to važno pitanje i koliko je važno da se time bavimo na europskoj razini. Nadam se da će zakonodavstvo protiv terorizma omogućiti usklađivanje zakonodavstva kako bi se u budućnosti spriječilo da dolazi do odlazaka ljudi na bojišta diljem svijeta. Naravno, tu postoje pitanja onih pokajnika i moramo se također pozabaviti sa tim pojedinim slučajevima, jer naravno oni nam mogu ponuditi vrlo vrijedne informacije. Iskreno se nadam da će zapravo doći do e, znatnijeg napretka na cijelom nizu područja. Prije svega, zakonodavstvo koje se tiče vatrenog oružja. Mislim da smo svi svjesni koliko je važno spriječiti širenje vatrenog oružja bez da se i na koji način ograniče pojedinačne sportske aktivnosti. Dakle, ono što je nužno je napredak na tom polju, a isto tako moramo napredovati što se tiče e, daljnjih postupaka kaznenih optužbi. Kao što ste vi sami rekli, e, jedna od uloga koju ovdje imate je povezivanje pojedinih tijela nadležnih u pojedinim zemljama. I naravno tu imamo i pitanje pristupa dosjejima, pristupa informacijama. gdje također moramo surađivati sa onima koji su aktivni u hotspotovima, u samim žarištima. Zbog toga su i satanci poput ovog danas važni i suradnja sa nacionalnim tijelima, nacionalnim parlamentima je od velikog značaja. Mi svi moramo raditi zajednički i nema policijske aktivnosti e, koja se ne može u demokratskoj državi provesti, a bez da za tako nešto postoji odgovarajući nadzor. I zbog toga je vrlo važna uspostava jednog nadzornog tijela poput e, zajedničkog e, parlamentarne skupine za nadzor koje će biti tijelo od velike koristi, barem po mom stajalištu, ali također smatram da je bilo vrlo korisno imati jednog supredsjedatelja, e, zastupnika u parlamentu i nacionalnog zastupnika, primjerice nekoga tko je osobito e, zainteresiran za ove teme. Ja sam se neću za tako nešto kandidirati, zapravo ću u sljedećem travnju prestati sa svojim zastupničkim aktivnostima, tako molim vas nemojte mene nipošto imenovati. E, moje stajalište je dakle ovdje potpuno neutralno, nemam nijakvih e, motiva u tom smislu, no smatram da nam je potrebno upotrijebiti nacionalne parlamentarce, stručnjake za ovu temu kako bi ovo ovaj tjedno moglo biti operativno. Hvala vam. Zahvaljujem Dominiku. Političari bi uvijek trebali imati više funkcija. Kolege, sada ćemo dati riječ govornicima koji se su se za riječ. Dakle, mi ćemo dva nacionalna zastupnika i nakon toga jednog europskog zastupnika kao što je uobičajeno na ovakvim međuparlamentarnim sastancima. Riječ vam dati redoslijedom kojim ste se javili. Ukoliko vas ne prozovemo, samo molim vas dignite ruku kada dođemo na kraj popisa govornika. Prvi kolega u ime nacionalnih parlamenta biće Čekarima Nadli koje ne znam da li je prisutno, dakle iz Francuske nacionalne skupštine. I zamolit ću vas još da se ograničite na dvije minute. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Pojedini panelisti pozabavili su se nekim od pitanja s kojim se Europol suočava, kao i širom problematikom. Pokušat ću biti kratka i samo komentirati izvješće koje je podneseno u ožujku 2016. Europskom koordinatoru za borbu protiv terorizma. Ondje je naglašeno da je došlo do znatnog napretka, ali da je još mnogo toga pred nama. I to je, i tu smo se osobito usredotočili na ulogu Europola, poboljšanje Schengena 2, evidenciju putnika i potrebu osiguranja granica. U svim tim područjima, dakle, izvješće je naglasilo da je potrebno ostvariti daljnji napredak. Ovdje bih voljela ukazati na činjenicu da u Europolu imamo podatke o osobama koje su iz Europe se pridružile e, Daješu i ti brojevi nisu s srazmjeru sa stvarnim brojem ljudi koji su to učinili, što lijepo pokazuje koliko je potrebno osnažiti interoperabilnost i pojačati međusobnu suradnju. Imam nekoliko pitanja, prije svega pojedine govornike bih pitala što misle kakvi su resursi dodatno potrebni, financijski ili materijalni, kako bismo se pobrinuli da države članice e, mogu doista poboljšati međusobnu suradnju. Također, e, vidimo da suradnja između država članica opterećena raznim poteškoćama, osobito što se tiče interoperabilnosti. I tu bih voljela pitati da li su te poteškoće tehničke naravi ili na političkoj razini u državama članicama postoji nevoljkost da se Europskoj uniji pruži više slobode u ovom području koje tradicionalno spada pod nadležnosti država članica. Također me zanima da li bi nacionalni parlamenti također mogli dobiti jednu redovitu karticu rezultata kojima bi, ih se ažuriralo o tome na koji način se pojedine mjere provode kako na nacionalnoj, tako na europskoj razini. I za kraj istaknula bih važnost pitanja uloge Europola i uredbe koju sam izložila Francuskoj nacionalnoj skupštini prije nego što je ovaj tekst usvojen na odboru za vanjska pitanja. Dakle, tada su već spomenuta neka pitanja vezana uz zaštitu podataka konkretno. I isto tako države članice e, trebaju dati zeleno svjetlo pristanak prije nego što se osobni podaci mogu podnijeti pojedinim agencijama Europske unije ili međunarodnim organizacijama ili trećim zemljama. Dakle, radi se o posebnim pravilima koje reguliraju korištenje privatnih podataka u smjeru nekih trećih strana. A za to je potreban jedan niz transfera koji mogu trajati do godinu dana. Predsjedatelj prekida govornicu. Hvala vam lijepo. Još jednom bih podsjetio sve kolege da je ovo stvarnih dvije minute, ne imaginarnih dvije minute. Dakle, ovdje vidite odbrava se vrijeme. E, nadam se da me neće zvjeriti i moji kolege iz Europskog parlamenta, pa da će se i oni držati tih dvije minute stvarnih, dakle. Dakle, želimo se time samo pobrinuti da ostavimo dovoljno vremena našim govornicima za odgovor. Lord Soli iz e, Gornjeg doma Velike Britanije, izvolite. Hvala vam. Ja bih želio reći da kakve god bile posljedice britanske odluke da napustimo Europsku uniju, vrlo smo jasni u tome da je u interesu svih građana Velike Britanije kao Europske unije da postoji što je bliža moguća suradnja po pitanju sigurnosti. Čuli smo tri izlaganja koja su naglasila upravo važnost toga, a ja znam na temelju lošeg iskustva koliko teško može biti uravnotežiti potrebe e, što se tiče građanskih sloboda koje svi moramo zagovarati sa potrebom e, pružanja sigurnosti ljudima. I znam da kada proživite teroristički napad, ljudi u pojedinim zemljama lako mogu tražiti višu razinu sigurnosti, ali isto tako znam da kada se zloupotrebljava osobne podatke, zahtjevi za ograničenjem te sigurnosti također stupe na cenu. Iz tog razloga smatram da parlamentarci, da li u europskom ili nacionalnim parlamentima, imaju ključnu ulogu. Od presudne važnosti da se postigne ta ravnoteža između građanske slobode i sigurnosti stanovnika i da se to zapravo drži pod neprestanim nadzorom, a parlamentarci su upravo oni koji bi to trebali činiti. Sa zadovoljstvom mogu reći da smo nedavno potpisali, priključili sa radu Europola i nadam se da ćemo u budućnosti nastaviti blisku suradnju između Velike Britanije i Europske unije, što će pružiti rezultate na temelju ostvarenja bolje sigurnosti kao i bolje građanskih sloboda svim građanima u Europi. Jer to je ono što, u što mi vjerujemo i važno je da to zaživi. Sa svoje strane ja ću učiniti sve što mogu kako bi do toga je došlo i ovime sam došao do dvije minute. Hvala vam, hvala vam. čak 15 sekundi smo uštedjeli pa ćemo to pokušati iskoristiti dalje. Hvala sada u ime eh, europskih zastupnika, zastupnik Diaz de Mera, koji je izvjestitelj naš višegodišnji na temu Europola iz Španjolske. Izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju. Gospodine povjereniče, želim pozdraviti sve sudionike ovog panela. Javio sam se za riječ e, samo da bih e, jednu stvar objasnio. A, čini mi se da moram reći da je agencija Europol nešto što je nužno i neophodno e, za europsku sigurnost. E, agencija Europol uživa e, naše potpuno povjerenje. I druga stvar koju sam želio napomenuti um, u odgovoru je zapravo francuskoj kolegici koja je govorila malo prije. Dakle, želim reći kolegici da se ne radi o projektu uredbe, već da se radi o uredbi koju je velikom većinom podržao parlament 11. ožujka 2016. Dakle, radi se o čisto pravnoj e, ulozi Europola koja će se osnažiti od 1. svibnja sljedeće godine, dakle od 2017. E, na taj način e, će uredba stupiti na snagu 1. svibnja u svim državama članicama. A nadalje što se tiče zaštite podataka oko kojih ste izrazili e, neke dvojbe, moram reći da kao što je povjerenik sam rekao, radi se o vrlo čvrstom sustavu i moram reći da i ovdje imamo kolegice i kolege koji e, to mogu potvrditi. Gospodin Petersen, gospodin Kavras, Jozef i drugi e, koji pripadaju različitim političkim klubovima i radili su sa mnom na ovoj uredbi, mogu to potvrditi. Dakle, želim reći da se radi o temeljnom i ključnom instrumentu oko kojem, kojeg ovdje sada raspravljamo. Tako da potpisujem sve ono što je rekao povjerenik, dakle od A do e, Ž i, i uključujem i sva slova i drugih e, stranih abeceda, ako tako mogu reći. Dakle, nadzorna skupina, parlamentarni nadzor će biti nešto o čemu ću govoriti kasnije. Ali sada još želim reći da u potpunosti podržavam rad trojke, podržavam također i ulogu parlamenta. I čim budemo imali e, zajedničku skupinu za parlamentarni nadzor, mislim da će Europol postati vjerodostojniji i imati veću ulogu. Hvala lijepa zastupnik Van Folk iz Odbora za pravosuđe Švedskoj. Can you switch your microphone on, please? Sorry, thank you. Evan, um, your... Ono što smo čuli od uh, stručnjaka o važnosti suradnje između nacionalnih i regionalnih i evropskih eh, snaga reta Izuzetno su važni, jednako je sa razmjenom informacija koja, koja je također izuzetno važan instrument, naročito u svjetlu Brexita. U neku ruku Europa je dovedena u pitanje kao instrument za suradnju i zato ne bi trebalo dovoditi u opasnost ovaj instrument njegove namjere i mislim da je zato izuzetno važno okupiti se na razini nacionalnih parlamenata i provoditi demokratski nadzor nad aktivnostima Europola. Mislim da je važno u tome biti učinkovit, jednostavan i brz. To je ona osnova koja će nam omogućiti da i građani osjete da se naši ograničeni resursi koriste na najbolji mogući način. Također pozdravljam prioritete koji su uspostavljeni unutar Europola. Smatramo da je važno fokusirati se upravo na te sektore gdje je potrebna velika suradnja. Tu su pitanja međunarodnih kriminalnih organizacija, kiberkriminal i terorizam. Hvala. Gospodin Dimitris Dimitriju iz odbora za pravna pitanja na Cipru. Hvala vam. Postoji znatan interes Ciparskog parlamenta da doprinese ostvarenju ciljeva koje smo si postavili kako bi podržali rad Europola. Naši građani doista su zabrinuti za svoju unutarnju sigurnost, a to se može vidjeti po tome kako glasaju. Došlo je dakle do znatne promjene smjera na europskoj političkoj sceni, koja je uspostavljena već nakon drugog svjetskog rata. Mi bismo trebali podržali Europol kako bi mogao našim građanima ponuditi veću sigurnost. A to će pak doprinijeti tome da se našim građanima pokaže kako Europska unija ima jednu pozitivnu ulogu, jer prolazimo kroz razdoblje sve snažnijeg euroskepticizma no moramo istodobno pronaći rješenje nekolicine pitanja vezanih uz Europol kako bi on mogao bolje odigravati svoju ulogu po pitanju sigurnosti za Europu. Trebali bismo pokušati ublažiti utjece Brexita, pokušati vidjeti na koji način će Danska surađivati sa Europolom nakon njihova referenduma i na koji će način Europol surađivati sa Frontexom kako bi se izbjegla e, situacija gdje se duplicira rad. Ovo je dakle jedan temeljni stup za uspjeh sigurnosne unije. Cipar nije država članica Schengena i ne suočava se sa nekim problemima s kojima se suočavaju druge države po pitanju terorizma, no svejedno Cipar pokušava pronaći načina da sudjeluje u razmjeni informacija unutar Schengena 2. Također, želimo izbjeći e, mogućnosti financiranja terorizma, što je prioritet. Cipar ima sporazum o razmjeni najboljih praksi sa Europolom, u borbi protiv nezakonitog transfera kulturoloških dobara. I u ime Europskog parlamenta zastupnica Gomez, dvije minute. Povjereniče, ja bih željela pitati da li komisija ima sredstva za kontrolu i pomoć državama članicama koji imaju financijske poteškoće za ulaganje u kibernetičku sigurnost spomenuo se kibernetički kriminalitet prošli tjedan i da li nam možda možete u kontekstu Europske komisije nešto više reći. Željela bih također izraziti dobrodošlicu ravnatelju Robu. Istražni odbor za panamske dokumente nedavno nas je obavijestio da Europol kaže kako je identificirao veze e, sa financiranjem terorizma, dakle ustanovio je da je unutar tih dokumenata došlo do pranja novca za financiranje država članica, što je povezano s nekolicinom država članica Europske unije. Da li su te države članice zatražile potporu Europola kako bi se identificirale te mreže? Također spomenuli ste krijumčarenje ljudi i način na koji to zapravo potpomaže organiziranom kriminalitetu, no nismo li mi sami koji to potičemo kroz to što ne pružamo sigurne pravne načine da izbjeglice ili migranti dođu u Europu. Nismo li mi ti koji zapravo hranimo krijumčarem? Gospodine Rembo, još bih nešto više žela čuti direktivi za vatreno oružje, jer postoji snažan lobby protiv rada komisije, tako da bih e, rado e, čuo nešto o tome gdje, na koji način će se primijeniti, gdje je potrebna ova direktiva. Spomenuli ste i PNR, evidenciju zrakoplovnih imena putnika, no oni ne obuhvaćaju privatne letove. Jeste li vi sigurni da, e, prihva, da pratite sve e, letove koji dolaze u Toulouse, Nice, Marseille i drugdje, kao što je Sadijski princ prošle godine u Libanonu uhvaćen s jednim teretom e, droge koju obično konzumiraju borci ISIS-a. Jesmo li sigurni da do takvih sljetanja ne dolazi i na europskim aerodromima usprkos PNR evidenciji? Hvala na zastupnica Kari Hedrikson iz odbora za pravosuđe Norveške. Hvala vam. Smatram da je parlamentarni nadzor jedan od ključnih elemenata u bilo kojoj funkcionalnoj demokraciji i podržavam priliku sudjelovanja u ovom sastanku. Tijekom posljednjih godina došlo do razvoja cijelog niza novih parlamentarnih konferencija u Europskoj uniji i norveški parlament sa zadovoljstvom je promatrač međunarodne parlamentarne konferencije o sigurnosnoj politici i naravno surađuju na zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici Europske unije, a i redovito ga se poziva na uh, u rad drugih tijela međuparlamentarne suradnje. Ovom prilikom bih podsjetila da je Norveška već izrazila interes da ju se uključi u rad nove skupine za zajednički parlamentarni nadzor koja će biti uspostavljena za rad Europola. Norveška ima operativni sporazum sa Europolom, kooperativni sporazum sa Eurojustom i također je e, država članica koja šengenskog područja koja graniči sa Rusijom zapravo. Surađujemo također sa Europskom, pitanjem, sa Europskom unijom po pitanjima pravosuđa i unutarnjih pitanja i zbog naše ekonomske integracije i našeg geološkog smještaja te sudjelovanja na unutarnjem tržištu e, nova skupina za zajednički parlamentarni nadzor je svakako od interesa za nas. Vjerujem da bi od obostrane koristi bilo kada bi se Europsku moglo uključiti u rad ovog zajedničkog parlamentarne skupine za nadzor. Dakle, kada raspravljamo o procedurama za rad te skupine, nadam se da će Europski parlament i nacionalni parlamenti pobrinuti se da promatrači iz relevantnih neeuropskih zemalja Europe mogu sudjelovati u radu ove skupine. Hvala na pažnji. Hvala lijepo. Sada ćemo zatvoriti popis govornika. Imamo poprilično dug popis, a ostavio bih i vremena za odgovore naših eh, panelista. Gospođa Kozmopoli iz Grčke. Eh, o kanonizmos Hvala lijepo. Uredba o Europolu govori o zaštiti osobnih e, podataka na razini Europske unije i razini e, država članice. I Europski nadzornik za zaštitu podataka će se obratiti na konferenciji jednom godišnje. Mene zanima kako mislite da ovaj nadzor može biti nešto kvalitetniji, ne samo formalne prirode, dakle kako stvoriti ovaj osjećaj sigurnosti kod naših građana, a da pritom ne žrtvujemo ono što je jako važno u našim društvima, a to je zaštita osobnih podataka. To je potrebno pronaći odgovarajuću ravnotežu i nacionalni parlamenti u tom trebaju odigrati ulogu. Također, nacionalni e, mehanizmi dakle vezani uz postupanje policije, to je nešto o čemu je glasovao grčki parlament. Što se tiče izbjeglica, 1,5 milijuna izbjeglica je prošao kroz našu zemlju. Naša zemlja ostaje takozvana sigurna zemlja, međutim želim naglasiti da nam je potrebna pomoć država članica i Europske unije u cjelini. One bi trebale ispuniti svoje obavize vezano uz rad prihvatnih centara i mjesta gdje se smještaju izbjeglice, da to bude na najvišoj razini koliko su uvjeti loši, tada dolazi do porasta kriminala. Hvala lijepo. Kolegica iz Europskog parlamenta, izvolite. Dobar dan, oprostite, nisam vas odmah čula. Puno hvala i dobar dan svima koji su uzeli riječ. Imam konkretno pitanje za gospodina Wainwrighta iz Europola. Dakle, E, rasprava o paketu vezano za migrante. Povezana je sa uredbom za Eurodak, to smo čuli, mi smo sad počeli sa parlamentarnom raspravom, no pokazalo se e, u više navrata u nekim razgovorima da Europol očito ima poteškoća dobiti pristup bazi podataka Eurodaka. Vi dakle morate ići preko nacionalne točke, dakle kod preko nizozemske nadležne agencije i tu postoje neki standardi zaštite podataka. Dakle, moje pitanje je sljedeće. E, bili li po vašem mišljenju ovaj problem e, riješila nova uredba o zaštiti podataka koja bi se tu mogla koristiti. Mi smo ju usvojili ove godine. Ona će stupiti na snagu 2018. pa bi se nekako i poklopila sa novom uredbom o Eurodaku. Bili onda za Europol ti problemi bili smanjeni, odnosno bili Europol imao lakši pristup podacima Eurodaka. Hvala vam. Vraćamo se nacionalnim parlamentarcima. Gospodin Vermeulen iz Obora za unutarnje e, poslove. Izvolite. Hvala lijepo. Ja ću govoriti nizozemski. Dobro je održavati u razmjenu stajališta sa predstavnicima nacionalnih parlamenta vezano uz aktivnosti Europola. Države članice su međusobno ovisne kada je riječ e, o sigurnosnoj situaciji. Vraćati se konceptu država nacija iz 19. stoljeća zasigurno neće zaustaviti terorizam. Mišljenja sam da treba više ulagati, više ulagati u razmjenu informacija, zato što je bolje spriječiti nego liječiti. U svibnju 2016. napravili smo prve korake u tom smislu, ojačavši djelovanje Europola. Europol tako može presretati čak i tvitove koje ispisuju džihadiste. Vi ste spomenuli 60 platformi društvenih medija nad kojima se vrši kontrola. Možemo li dobiti nešto više brojčanih podataka vezano uz e, upravo ove tweetove, ove društvene e, mreže? Jeste li tu pronašli djelovanje nekih terorističkih skupina? Što se tiče sigurnosti na internetu, Znamo da se tamo događaju brojne nezakonite transakcije, šifrirane komunikacije, putem takozvanih mračnih mreža. Bilo bi dobro kada bi se Interpol i tu mogao uključivati uz odgovarajuće policijske jedinice. Nadalje, direktiva o PNR-u. O tome se trenutno raspravlja u Belgijskom parlamentu, a na europskoj razini Belgija se ne želi ograničiti na podatke zračnih kompanija, već želi prikupljati podatke turističkih operatera vezanih uz eh, čak i cestovni promet. Belgijski parlament i vlada sada su tu, eh, da predvode novi trend. Kada je riječ o PNR-u, hoće li doći do neke pripremne faze, to je moje prvo pitanje, a drugo, na koji način Europol može intervenirati kada je riječ o instrumentalizaciji migratornih tokova, odnosno njihovom ulasku u Europu. Izvolite, gospođa iz Francuske. Hvala lijepo. Hvala lijepo i na svemu što ste do sad poduzeli, pa i na organizaciji ovog sastanka. Ovdje je prisutno 23 nacionalnih parlamenta i to je doista sjajan rezultat. Žela bih istaknuti da se 90% razmijenjenih podataka dolazi samo pet država članica i zato je ovdje jako važno ojačati suradnju. Dobro, to je od ključne važnosti, rekla bih. povjerenika King je bio prethodno veleposlanik u Francuskoj i važno je da se njega poprati učinkovitim djelovanjem na razini parlamenta. Potom zajedničku skupinu, zajedničkoj skupini za parlamentarni nadzor trebali bi se naći odgovarajući stručnjaci. Mi se u Francuskoj e, intenzivno bavimo pitanjem djelovanja terorističkih skupina i upravo ćemo s tim u vezi uskoro objaviti jedan zakonodavni e, dokument u Francuskoj i htjela bih e, ovdje dobiti više podataka o onome što se sada trenutno događa u tom sigurnosnom okviru. Hvala lijepo i kolega iz Europskog parlamenta. Hvala lijepo. Kolegica Gomez je govorila o direktivi o vatrenom oružju. Komisija želi zabraniti gotovo svo sportsko poluautomatsko oružje na ovaj način. Međutim, takvo oružje se nije koristilo u nedavnim terorističkim e, napadima i rijetko se koristi u bilo kojoj vrsti kriminalnih aktivnosti. Teroristi su koristili krijumčareno vojno oružje, automatsko oružje, ono koje je već nezakonito i na koje neće utjecati nikakva nova vrsta zabrane. Imam jedno pitanje za gospodina Wainwrighta. S vašeg stajališta i po vašem saznanju, možete li nam dati neke konkretne podatke, brojčane podatke, statistike, kada je riječ o ovoj borbi komisije protiv nezakonitog poluautomatskog oružja? To je važno pitanje i biti će uskoro vrlo važno pitanje na razini nacionalnih parlamenta. Hvala lijepo. Gospodin Šensovski iz e, da, odbora za evropske poslove iz Poljske. Izvolite. Use the microphone, press the button. Koristite mikrofon, tako da upalite, tako da pritisnite dugme. Było kilka ogólnych e, deklaracji, my oczywiście podzielamy. Hvala vam lijepa. Dakle, ja ću samo reći nekoliko općenitih napomena. Mi smo zadovoljni da ćemo sljedeće godine doista poduzeti još jedan korak vezano za veći demokratski nadzor Europola. E, I na taj način ćemo doista učinkovitije pratiti sve rizike i prijetnje kojima e, se moramo suočavati ovih dana, a koji proizlaze, na primjer, iz migracijske krize. U mnogim područjima bi Evropska unija doista oprezno trebala e, razmatrati ova pitanja. Međutim, sada ovdje mislim da svi težimo suradnji. No, ja imam nekoliko pitanja. Bez obzira na prijetnje o kojima ovdje govorimo, postoje i e, određeni rizici koji proizlaze iz teškog i organiziranog kriminala. O tome se govori sve manje. Ja tu mislim na nove psihoaktivne tvari, na neke tvari koje danas zamjenjuju klasične droge. Oni postoje u mnogim našim državama članicama. To je veliki problem. Mnoge države članice same ne mogu riješiti taj problem. E, znam da naprosto imamo različita rješenja u našim pravnim sustavima, u našim kaznenim zakonima ali ne bi li možda bilo dobro kad bi eventualno Europol u okviru intenzivnije suradnje rješavao i ovo pitanje, na primjer, e, da analizira situaciju. Hvala vam. E, kolegica Katrina Činić iz, iz Europskog parlamenta. Hvala lijepo i hvala našim gostima koji su nam iznijeli različite poglede, različita stajališta kada je riječ o borbi protiv raznih prijetnji koje se danas odnose na naše zemlje. Ja sam podržavala djelovanje Europola i njegovo jačanje i to zato što sam bila upoznata sa njegovim rezultatima. Također zahvaljujem gospodinu Kingu u borbi protiv raznih oblika kriminala, prije svega u borbi protiv terorizma. Uvjerena sam da će zajednička skupina za parlamentarni nadzor da će se baviti ne samo nadzorom Europola, nego će omogućiti da se bolje upozna njegovo djelovanje i putem toga će ojačati ovu prijeko potrebnu suradnju. Suradnja, vjerujem, jedina mogućnost kojom se možemo boriti protiv ovih teških oblika kriminala, dakle terorizam, eh, organizirane kriminalističke skupine, pa sve do kiberkriminaliteta o kojem smo evo danas eh, podosta čuli. Osobno sam se htjela pozabaviti jednom temom, onim što je rekao gospodin Wainwright, to su maloljetnici bez pratnje. Upravo Europol je e, oglasio uzbunu vezano uz ovo pitanje. U vezi s time postoji veliki problem sa identifikacijom, prikupljanjem podataka, razmjenom podataka i to ne omogućava da ih se zaštiti od svih rizika kojima se izlažu kretanjem po evropskom e, teritoriju i to nakon što su prošli poprilično dramatične trenutke dolazeći do ovdje. Tu bih htjela neko pojašnjenje o tome što bi se više moglo učiniti, biste li nam mogli dati neke savjete? Hvala vam, Katrina. Imamo nekoliko minuta, tek nekoliko minuta da čujemo odgovore gostiju. Vjerojatno oni neće moći odgovoriti na baš sva pitanja. Vi ste se držali e, s ove dvije minute e, koje su bile na raspolaganju za pitanja, ali imali smo tu specifična pitanja upućena gostima, gospodinu Wainwrightu, dakle to je jedan od predstavnika jedne od najaktivnijih naših agencija, međutim nemamo puno vremena za odgovore. Ukoliko kolege ne odgovore na sva pitanja. Zamolio bih da nam daju jedan kratki zaključak da se dotaknu ovih glavnih tema. I to naročito u slučaju gospodinu Wainwrighta. Imali smo pitanja upućena od strane nacionalnih parlamenta, možda biste mogli odgovoriti e, u pisanom obliku, zato što doista nemamo puno vremena. Započnimo sa povjerenikom Kingom. Želite li se dotaknuti nekih od glavnih pitanja koje ste čuli? Hvala lijepo i hvala vam na ovoj razmjeni. Lijepo je vidjeti zajedno parlamentarce iz država članica i Europskog parlamenta zajedno. U brojnim ovim temama o kojima smo danas govorili u prvoj liniji se nalaze države članice, ali postoji mnogo toga što možemo poduzeti na europskoj razini da bismo im pomogli u borbi protiv prijetnji. I to je ono što se ja nadam da ćemo moći postići zajedno, uključujući e, putem vašeg nadzora Europola. Postoje neka pitanja u kojima zakonodavstvo može pomoći i mi smo govorili o tome da se nadamo da ćemo postići brz napredak po tom pitanju do kraja godine, dakle ne samo direktivi o ECTC-u i o Schengenu, već i o nekim kontroverznim pitanjima kao što je e, zakonito oružje. Dakle, ne postoji namjera od strane komisije da stane zakonitom korištenju oružja, primjerice onom koji se koristi u sportu. Imamo tu neke izazove vezane uz provedbu, nekoliko vas je spomenulo PNR. Mi smo pravo danas izradili jedno izvješće o tome kako pomoći državama članicama u provedbi propisa PNR-a i to do proljeća 2018. Tu su i izazovi vezani uz korištenje postojećih sustava za razmjenu informacija. Vi ste i sami spomenuli važnost zaštite osobnih podataka. Želim još jednom ponoviti da se mi zalažemo za potpunu zaštitu osobnih podataka na pravo na privatnost. Samo kada budemo uvjerili građane, da su naša borba protiv terorizma utemeljena na temeljnim slobodama, tek tada ćemo moći dobiti od njih potporu za ove mjere. Očekuje nas e, još posla, dakle u dobivanju najboljeg e, iz trenutnih e, sustava, dakle vidjeti koji su problemi i poduzeti korake da se ti problemi riješe. Danas ću se susreti sa predstavnicima institucija i država članica da bismo nastavili s našim e, radom vezano uz naše informacijske sustave i ja ću vas i Europski parlament e, izvještavati o tome. Bilo je jedno specifično pitanje o kibernetičkim napadima. Da, tu e, postoje sredstva namijenjena državama e, članicama koje su namijenjeni upravo toj vrsti napada i to putem nacionalnih programa, dakle ESF je to i financiranje iz strategije za borbu protiv dakle online kriminaliteta. Dakle ovdje želimo pomoći državama članicama. Također, velik broj vas, ne samo predstavnici Britanskog parlamenta, spomenuli su dakle mogućnost e, u kojoj Velika Britanija dakle napušta Europsku uniju. Meni je drago što je naša vlada odlučila, dakle, ipak ostati uključena u novu uredbu, dakle, i u doglednoj budućnosti oni će sudjelovati upravo u ovom sustavu u kojem danas raspravljamo i to pozdravljam, jer ja želim ohrabriti sve države članice da se uključe koliko god mogu u napore koje poduzivamo ugradnji učinkovite i održive dakle, sigurnosne unije i tu je Europol ključni element. Hvala lijepo, gospodin Wainwright. Questions, if I may, I odgovoriti na pitanja. Gospođa Karmanali i još jedan kolega govorili su dakle, podacima vezanim uz terorističke aktivnosti koje dakle, države članice dijele sa Europolom. Moram priznati da se situacija poboljšala od e, kraja prošle godine s obzirom na utjecaj koji su na sve nas imali grozni napadi u Briselu i Parizu i sada mislimo da su sada zabilježeni svi strani borci od strane Europola Također vezano uz ovo komisija nastavlja na kvalitetan način svoj posao. Imamo dobru podjelu podataka između sigurnosnih e, službe, dakle s jedne strane Europol, s druge strane sigurnosne službe država članica. I vezano uz ono što je kao gospodin Diaz Mera, Europol se dakle, dakle poštuje e, pravila o podjeli podataka od strane trećih strana, i dijelimo te podatke jedino uz pomoć, uz prisutnost suglasnosti. A potom je tu bio komentar vezan uz nastavak suradnje Ujedinjene kraljevine. To je doista pozdravljamo, to je izuzetne važnosti za budućnost Europola uzevši uz, u obzir činjeni da je Velika Britanija glavni član naše organizacije. Zahvalio bih E, na predstavnicima nacionalnih parlamenata na način, zbog načina na koji je privedeno e, do kraju, dakle, pregovor o uvođenju, stupanju na snagu ove uredbe. Gospođa Komis je imala pitanje vezano uz e, skandal sa dokumentima iz Paname. Tu smo našli velik broj podudaranja, dakle kada je riječ o e, kontaktima u našoj bazi podataka mi smo to prenijeli državama članicama i do sad niti jedna država članica nije od nas zatražila početak istrage. Što se, traži, što se tiče pronalaska zakonitih puteva za migraciju, posao Europola je da zaštiti granice i spriječi ove kriminalne organizacije u djelovanju kada je riječ o ilegalnim prelascima e, granice e, kojima se stavlja opasnost e, život izbjeglica. Gospođa Hendriks, da, ja potvrđujem da, da je Norveška doista sjajna treća strana. Imamo izvrsnu operativnu suradnju s tom zemljom ste danas jedna od vodećih članica Europola. Gospođa Kozmopoli, dakle, kako nadzirati zaštitu osobnih podataka, to je doista važno kad je riječ o reputaciji Europola. Mogu vam zajamčiti da su novi propisi tu još dodatno ojačali tu zaštitu i tu može se e, dakle nadzirati način na koji mi prikupljamo i skladištimo podatke. također mogu se e, objaviti dakle rezultati inspekcijskih nalaza. Gospođa Kaufman i pristup Eurodaku. E, nisam siguran hoće li nova direktiva biti e, rješenje za tu situaciju. Trebalo bi se proučiti do, u detalje. Međutim, tu se nalazi moguće rješenje, dakle, da imamo proporcionalan pristup jednoj drugoj bazi podataka Europske unije i tu možemo, dakle, vidjeti na koji način kriminalci pokušavaju dakle, probiti našu sigurnosnu mrežu. Potom komentar iz nizozemske vezano uz kiberkriminalitet, dakle mračni web, darknet, dakle sve češće za njim posezaju dakle kriminalne organizacije na internetu izuzetno teško je za bilo koju policijsku organizaciju dakle to istraživati zbog načina na koji se koristi enkripcija kada je riječ o sakrivanju identiteta te komunikacija onih kojima se bavimo. Ovdje bih spomenuo također potrebu za odgovarajućim mjerama za čuvanje podataka kojim bi se dakle podržale policijske istrage. Što se tiče PNR-a tu imamo značajnu ulogu. Mi ohrabrujemo države članice da dijele e, podatke koje obrađuju, riječ je dakle o putnicima na nacionalnoj razini, dakle jedni s drugima, ali putem mehanizma Europola, evo molio bih vas da koristite komunikacijske sustave Europola kako bi se automatski ti podaci uspoređivali s našom bazom podataka i kako bi se uspostavili odgovarajuće veze dakle ulazak terorista putem e, ovih skupina migranata. Mi smo po po, prvi, po drugi put uputili naše časnike u Grčku, to ćemo učiniti sa Italijom. Tamo će se oni pridodati tamošnjim službama za borbu protiv terorizma dakle da bi se zadržali odgovarajući sigurnosni standardi na vanjskoj granici Europske unije i naročito kada je riječ o identifikaciji, odnosno pokušajima ulaza e, terorista putem tih e, granica. Konačno, što se tiče pitanja vezanih uz vatreno oružje, dakle sada tu nemam izravne dakle, dokaze vezano o korištenju tog oružja od strane e, kriminalaca. Međutim, strategija kojom se ovdje vodimo, a ona se nalazi u direktivi, jest da se suzi prostor e, na kojem dakle, e, kriminalne skupine mogu doći do oružja. Dakle, ukradeno to državno oružje to je pronađeno u nekim policijskim istragama. To nije krivnja vlasnika E, tog oružja, ali to je jedan izvor dakle za vatreno oružje ovih skupina. Dakle, direktiva se tiče dakle preinačenog sportskog poluautomatskog oružja. Vjerujem da će to biti obuhvaćeno propisima. Dakle, to je pitanje koje se tiče sportaša i rezervista primjerice. Dakle, na svaki način želimo spriječiti da teroristi koriste čitav niz vatrenog oružja. Dakle, vidimo da e, kriminal i terorizam idu u pravcu kojem dakle, postaje sve gori. Ukoliko je potrebno, ja ću odgovoriti na posljednje pitanje i pismenim putem. Puno vam hvala. E, ja sam bio na mnogim ovakvim međuparlamentarnim sastancima. To su vrlo zadovoljavajući sastanci zato što zaista svi radite u različitim odborima za pravosuđe, unutarnje poslove i onda na ovakvim sastancima možete postavljati pitanja i ravnatelju Europola i e, drugim kolegama. Siguran sam da imate još jako puno pitanja, međutim, nažalost, nemamo više vremena. Dakle, sada ste vidjeli kome se možete obratiti, možete putem tajništva izravno postavljati pitanja. Mislim da je vrlo važno da smo evo i simbolički i praktično e, povezali sve nas, a praktična pitanja možete postavljati dakle, u pisanom obliku Europolu. A sada ću samo gospodinu Rampordu dati e, kratko vrijeme za jedan zaključak, evo, za zaključnu misao. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Samo sam htio provjeriti Možemo li koristiti evidenciju putnika PNR učinkovito? Ne možemo znati hoće li to stopostotno funkcionirati. Radi se tek o sustavu koji je u izradi. Učinkovitost sustava odredit će međunarodna suradnja. A istovremeno važno je poštivati i zadržati naše demokratske tradicije, nadzirati rad naših policija kako bismo jamčili i e, štitili naše slobode. To je ono što danas trebamo zaštititi. Hvala vam lijepa. Došli smo do kraja ove naše sesije, poštovane kolegice i kolege. Možda na početku nisam dosta dobro rekao, ali to ću sad ponoviti. Dakle, činjenica je da u ovom trenutku ulazimo u novu fazu sigurnosti u Europskoj uniji. Mi kao članovi parlamenta želimo doznati kako će to izgledati E, povjerenik je bio e, tu, on je imenovan na čelu ovog procesa. Robin Wainwright i kolege rade e, određen posao u našim agencijama. Tako da mi u ovom trenutku u Europskom parlamentu, želim to naglasiti, objedinjavamo puno predmeta. Direktivu o suzbijanju terorizma, imamo sada tu čitavu slagalicu različitih uredbi i drugih pravnih akata koji će E, morati e, odrediti okvir, a iznimno je važna i provedba. Kao što je povjerenik King rekao, nije dovoljno imati dobre zakone ukoliko ih nitko ne provodi. E, dakle, to je poruka parlamentarnih zastupnika, jer kada donosimo direktive o pranju novca, suzbijanju terorizma, evidencije putnika, mi bismo željeli vidjeti i e, provedbu tih e, dokumenata. E, želimo da i države članice odrede to kao svoj prioritet. Eto, neki od naših kolega ovdje su zaduženi za pojedine E, predmete gospodin e, de Demera za Europol uredbu među ostalim. Evo, to sam samo htio sada naglasiti. Sada ću zahvaliti našim gostima, Robu Wainwrightu, povjereniku Kingu i Dominiku Ramportu na e, tome što su bili ovdje na našem sastanku. Hvala vam lijepa i hvala vam na izlaganjima. Poštovane kolegice i kolege, idemo odmah dalje na drugu sesiju. Lijepo molim govornike da dođu za predsjedateljski stol i dok evo se e, budemo smjestili, nemamo puno vremena pa ću početi s predstavljanjem kolegica i kolega. sorry we haven't really built in a, a much of a break here, so I'm just going to continue. Ispričavam se, nismo predvidjeli stanku, tako da, evo, molim vas da što brže dođete i sjednete na vaša mjesta. Nemamo vremena za selfije i slično.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 Okay, colleagues, let's, um, let's begin. Um, we need as much time as possible, so thank you for your patience. Hvala vam lijepa na strpljenju. Poštovane kolegice i kolege, sada ćemo malo dublje ući u pitanje nadzora Europola uh, i u pitanje parlamentarnog nadzora i organizacije E, dakle, govoriti ćemo o modalitetima e, prema kojoj će raditi e, nova skupina za parlamentarni nadzor, a u okviru uredbe o Europolu u svibnju 2016. dogovoren je postupni pristup kako bi zajednička skupina za parlamentarni nadzor mogla početi funkcionirati i sudjelovati na ovoj međuparlamentarnoj sesiji. Kako bismo objasnili sve što se do sada dogodilo, idemo redom. Dati ću prvo riječ gospođi Editi Fundner koja je izvjestiteljica Nacionalnog vijeća Slovačke republike. Ona je također voditeljica e, trojkine radne skupine za modalitete nadzora e, nad Europolom. Dakle, tu su uključene e, Slovačka, Estonija, Europski parlament. E, gospođo Pfuntner, vi ćete dakle dati nekoliko uvodnih riječi. Dobrodošli, izvolite. Poštovani gospodine predsjedatelju, poštovane kolegice i kolege, hvala vam lijepa, hvala Libe odmoru na odboru na organizaciji ove interparlamentarnog saslušanja i na e, raspravi o mehanizmu za međunarodni nadzor Europola. Nekoliko riječi o radu Trojke. Kao što znate, radna skupina Trojke e, objedinjava predstavnike Luksemburškog parlamenta, Estonskog parlamenta, Europskog parlamenta i Nacionalnog vijeća Slovačke republike. Trojka je dobila mandat odrediti modalitete za JPSG temeljem zaključaka nacionalnih parlamenta u svibnju ove godine na sastanku u Luksemburgu. Glasnogovornici parlamenta i e, premijeri dogovorili su se o pristupu korak po korak. Počelo se sa e, inicijalnim konzultacijama s nacionalnim parlamentima. Radna skupina se dogovorila da će modaliteti rada biti definirani prije no što nova direktiva Europola stupi na snagu, dakle prije 1. svibnja 2017. treba se odlučiti o sastavu, e, predsjedanju i e, sastavu e, skupine za parlamentarni nadzor. Izradili smo upitnik, upitnik je poslan svim parlamentima 1. rujna ove godine. Upitnik je sadržavao tri važna pitanja o tri glavna modaliteta, a postavljeno je i dodatno pitanje koje se odnosilo na iskustvo pojedinog parlamenta vezano za nadzor nad agencijama za provođenje zakona. 34 parlamenta je odgovorilo, to jest 25 država članica i Europski parlament. Radna skupina je detaljno proučila sve odgovore koje smo dobili putem upitnika, a to ćete i dobiti u dokumentima koji vam stoje na raspolaganju. Početni odgovori bili su vrlo različiti i odražavali su različite stavove Europskog parlamenta u odnosu na pitanja e, skupine za parlamentarni nadzor. Pokušali smo temeljem toga izraditi kompromisni prijedlog uzimajući u obzir konkretne odgovore na upitnik. Pokušali smo naći zlatnu sredinu poštujući i mišljenje parlamenta koji se zalagao za ravnomjernost i uravnoteženost. Naš kompromisni prijedlog temelji se na novoj uredbi Europola, na e, njenim odredbama. E, kompromis ste dobili 22. studenog ove godine i ovaj kompromisni dokument je temelj e, današnje rasprave. Evo nekoliko kompromisnih prijedloga koje je izradila radna skupina. Prvo, što se tiče članstva u JPSG-u, nacionalni parlamenti i domovi nisu jasno odredili preferencije za bilo koju alternativu. Neki parlamenti su vjerovali da nekoliko odbora nacionalnih parlamenta može biti uključeno u provođenje nadzora. Tako da smo mi kompromisno ovdje predložili da članovi budu imenovani individualno od strane nacionalnih parlamenata. Želimo svakako da to budu ljudi sa nužnim iskustvom i znanjem i da budu članovi relevantnih odbora ili pododbora. Na taj način bismo izrazili različitost, ali i poštivali stručnost. Što se tiče broja zastupnika u skupini, tu parlamenti također nisu dali jasni odgovor. Na primjer, ponudili smo sve moguće formate međuparlamentarne suradnje. Međutim, većina nacionalnih parlamenta nije odabrala niti jedan od postojećih oblika te su se zalagali za novi oblik. Pa smo zaključili da bi bilo nužno osmisliti potpuno novi oblik JPSG-a. Neki nacionalni parlamenti vjeruju da je brojčani uzastupljenost e, zastupljenost u odboru potrebno odrediti uzimajući u obzir postojanje i parlamenta koji imaju dva doma. Kada govorimo o konkretnim brojkama, i tu su odgovori bili potpuno različiti, tako da nacionalni parlamenti mogu biti predstavljeni jednim članom pa sve do šest članova. Nacionalni parlamenti sugeriraju ovdje različiti pristup i za zastupnike Europskog parlamenta. Dakle, žele da tu bude zastupljen ili svaki zastupnik osob ili cijeli odbor Libe. Mi smo dvojili kao skupina oko broja ljudi u odboru u duhu kompromisa Mislimo da je iznimno važno da ova skupina za parlamentarni nadzor bude učinkovita, ali da istovremeno postignemo neku ravnotežu između nacionalnih parlamenta, Europskog parlamenta, e, prema Lisabonskom ugovoru i prema novoj uredbi o Europolu. Dakle, radi se o složenom pitanju. Ipak, radna skupina je uspjela izraditi kompromis. Naš prijedlog je da uključimo dva člana iz nacionalnih paramenata, a kada imamo dva doma, onda jedna osoba za svaki dom plus šest članova Europskog parlamenta. Ukupan broj bi bio 62 osobe u ovom parlamentarnom nadzornom odboru. Vjerujemo da taj prijedlog nudi uravnotežen pristup za svaki nacionalni parlament, a opet ne bi niti na jedan način e, ugrozio ravnotežu između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Dakle, relativno mali broj ljudi, 62. Ta skupina za nadzor bi zbog toga trebala biti učinkovita, djelotvorna i baviti se doista sadržajnim i konkretnim pitanjima treća stvar, što se tiče mjesta e, i e, što se tiče učestalosti sastanaka, tu smo dobili različite odgovore. Neki su smatrali da je važno biti praktičan, da je važno biti troškovno učinkovit i u analizi svih ovih odgovora podijelili smo to pitanje na nekoliko podelemenata pa se čini da većina nacionalnih parlamenata želi da skupinom predsjeda Europski parlament ili parlament rotirajućeg predsjedništva što je konzistentno sa uredbom iz Europola. Koliko često bi se e, skupina za nadzor trebala sastajati? Tu smo pokušali vidjeti što piše u uredbi, pa sugeriramo da bi se trebali sastajati samo da se raspravi godišnji plan Europola, a drugi zadaci nisu ograničeni vremenom, tako da Imajući na umu mišljenja nacionalnih parlamenta o tome da skupina treba biti djelotvorna i učinkovita. Predložili smo da se sastaje samo jednom godišnje, a ako je nužno, taj sastanak može trajati nekoliko dana. Predsjedništvo, e, dakle, i Europski parlament bi su predsjedali E, skupinom i bili bi u mogućnosti sazvati izvanredan sastanak. Kako bi imali lakši logistički posao, e, predlažemo da se godišnji sastanak JPSG održava svake godine u Europskom parlamentu, a mogući izvanredni sastanci mogu biti održani u državi koja tom trenutku predsjeda Unijom, naravno uz pristanak Europskog parlamenta. Eto, to bi bilo sve. Ja stojim na raspolaganju za eventualna pitanja i, i eventualne komentare na ove sugestije. Nadalje, moram reći da su nam vaše sugestije doista dobro došle. Uzet ćemo ih u obzir u e, razradi prijedloga i e, obavijestit ćemo vas o tome 16. prosinca ove godine. Nacionalni parlamenti međutim imaju vremena dati svoje mišljenja do veljače 2017. godine. A konačni tekst će biti usvojen u Bratislavi od 22. do 25. travnja na konferenciji predsjednika parlamenta. Eto to je sve za sada. Veselim se e, eventualnoj raspravi. Ja vrlo hitno e, moram oko pet sati krenuti natrag u Slovačku, ali moji kolege ostaju ovdje i oni će me izvijestiti o svim vašim komentarima i eventualnim zaključcima. Hvala. Hvala lijepo. Dakle, svi imate u svojim dokumentima nacrt prijedloga, tako da se radujemo napred vašim odgovorima i reakcijama na to. E, svakako naprijed ćemo čuti od Europskog parlamenta sada e, zastupnik Diaz de Mera, kao što ste malo čas čuli od Roba Rainwrighta, on je bio glavni izvjestitelj parlamenta za uredbu o Europolu, tako da mi je drago da će on moći nešto reći i na ovu temu. Hvala. Hvala vam. Zadovoljstvo je sudjelovati u radu ovog panela. Nadovezao bih se na neke od informacije koje smo čuli od slovačkog predsjedništva. Informacije koje se nadam da će se pokazati korisnima za raspravu. Prije svega, imamo nešto novosti o kojima možda niste znali. Mm, moj zakonodavni prijedlog koji sam pokrenuo još u lipnju 2013. dakle o zajedničkom zajedničkoj skupini za parlamentarni nadzor in JPSG-u sedam godina već radimo na uspostavi ovog tijela ZSPN-a. Ja sam osobno bio izvjestitelj e, za odluku vijeća koja je zapravo trenutno važeće zakonodavstvo koje postavlja pravila za Europol, a bit će zamijenjena od 1. svibnja 2017. novom uredbom o Europolu. Tijekom cijelog vremena bio sam svjestan vrijednog doprinosa koji dolazi od strana nacionalnih parlamenta, uzimao sam ih u obzir. Jedna, jedno osobito važno tijelo je bio Gornji dom Velike Britanije s kojim sam u više navrata eh, razgovarao i vrlo intenzivno sam isto tako pregovarao s vijećem na ovu temu što je zapravo dovelo do trenutnog sporazuma, to je 51. članak uredbe Europola. U njemu stoji da Europski parlament i nacionalni parlamenti dijele zajednički mogućnost odlučivanja o načinu funkcioniranja zajedničke skupine za parlamentarni nadzor. Prema devetom članku protokola broj 1 određeni su svi detalji. Kao što sam već pri pola sata spomenuo, ovu uredbu je Europski parlament usvojio 11. svibnja ove godine, a stupit će na snagu 1. svibnja 2017. S ciljem postizanja sporazuma potrebno je pozabaviti se nekim određenim detaljima koje se, koja se tiču rada zajedničke skupina kojih se već dotaklo slovačko predsjedništvo. Dakle, prije svega članstvo, zatim e, broj sudionika, predsjedanje, mjesto sastanaka, sve je to predloženo, odnosno ponuđeno nacionalnim parlamentima i svi, s izuzetkom tri, su dali svoje odgovore. Dakle, odgovore smo sve prikupili u jednu tabelu i zajedno sa današnjom raspravom mislim da ćemo uspjeti na temelju toga doći do sporazuma ili barem nacrta jednog takvog sporazuma. Dakle, nacrta na temelju kojega će se u travnju sljedeće godine e, raditi od 23. i 25. travnja na sljedećoj skupštini. Dakle, moramo doista doći do sporazuma u tom vremenskom roku zbog toga što ovaj instrument doista treba zaživjeti, pokrenuti ga prije 1. svibnja sljedeće godine. Tijekom prve panele rasprave čuli smo o tome kako Europol može odigrati vrlo važnu ulogu i to osobito vrijedi s obzirom na prijetnje s kojima se Europa suočava, terorizam i tako dalje. Dakle, od ključne važnosti da prepoznamo ulogu Europola, te da isto tako osnažimo njegov rad. Ništa manje važno je prevencija mjere sprječavanja, kao što je, s obzirom sam ja izvjestitelj o ovaj uredbi, uvijek sam imao puno povjerenje i e, rad agencije i sam sam provodio nadzor nad njihovim radom unutar ovog odbora, odbora Libe. Također bih rekao da sam ja e, bio u upravnom odboru Europola od 2002. do 2004. Dakle, e, predstavljao sam Kraljevinu Španjolsku. Kao što svi znaju, Europol nema provedbene ovlasti, njegova je uloga koordiniranje, podrška rada agencija za provođenje zakona u državama članicama i koordinaciji korištenja osobnih podataka. Zato je potreban jedan snažan sistem parlamentarnog nadzora. 88. članak ugovora o funkcioniranju Europske unije e, kaže sljedeće. Prije svega utvrđeni su postupci za provedbu nadzora nad Europolom, što je u rukama Europskog parlamenta zajedno s nacionalnim parlamentima. Što znači da predlog komisije iz 2013. je bio donekle slab i zbog toga sam ja iznio amandman 200 koji možete sami vidjeti u dokumentima koje ste dobili te koji je pokušao dalje razraditi taj 88. članak u smislu provedbe. Po meni, demokratski nadzor je nešto što se mora provoditi zajednički i to mora činiti pojedine organizacije, vaši parlamenti i europski parlamenti. Uloga Europola jest pomaganje agencijama za provođenje zakona na nacionalnoj razini. Informacije koje Europol dobiva prvenstveno dolaze iz samih država članica, tako da je odgovarajući nadzor nešto što je nužno. Još jednom, smatram da bi taj nadzor mogao osnažiti povjerenje koje trenutno možda donekle krhko. Cijelo pitanje povjerenja zapravo znači da se razmjenjuju informacije To se kad kada pokazalo teško. Države članice široke su ruke kada pokreću tužbe, ali na nekim drugim frontovima nismo baš toliko spremni. Način na koji možemo surađivati na sprečavanju kriminalnih aktivnosti jest razmjena informacija. Kao što sam rekao, tijekom pregovora naporno sam radio e, i pokušavao pridobiti komisiju i vijeće kako bismo dobili jedan odgovarajući instrument koji će funkcionalno podržavati parlamentarni nadzor Europola. Što se pitanja tiče koje smo poslali državama članicama, članstva, brojeva sudionika, predsjedanja i mjesta održavanja sastanaka, broja sastanaka također. Za mene i Europski parlament najvažnije je pobrinuti se da zajednička skupina za parlamentarni nadzor ima sljedeće karakteristike. Trebala bi biti malena, specijalizirana i učinkovita skupina. Dakle, trebalo je biti jedne razumne veličine, no podsjetio bih na to da članak 88. ne govori da bi trebalo biti proporcionalno zastupanje. Dakle, između nacionalnih i europskog parlamenta. Ondje se spominje paritet i članovi moraju prije svega biti stručnjaci, spominje se dakle i kvaliteta članova. kada smo prikupljali odgovor, dobili smo poprilično širok raspon mišljenja, što tvara i mogućnost e, suradnje i sudjelovanja u radu ovog odbora članova nekih drugih nespecijaliziranih odbora. Također smatramo da bi predsjedanje trebalo biti zajedničko između Europskog parlamenta i zemlje koja drži rotirajuće predsjedništvo. Jedno pitanje koje nije obuhvaćeno eh, provizornim sporazumom i kompromisom, ali koje mislim da bi bilo poželjno što se tiče učinkovitosti, je da bi skupina trebala imati i tajništvo koje bi trebalo iz logističkih i ekonomskih razloga smješteno u Europskom parlamentu. Isto tako, tako bi mogli koristiti pismeno i usmeno prevođenje e, koje će također biti ključno za naš rad. Dakle, tako bi se omogućila, omogućio stvarni parlamentarni nadzor nad Europalom. A to pak znači da moram naći jedan razuman, realan kompromis koji svi mogu podržati. E, ja se sjećam solidarnost naspram trojke što se tiče sudjelovanja Europskog parlamenta. No isto tako postoje određene brige. Mislim da je pošteno da ih jasno izrazim tijekom rasprava. Bio sam obaviješten također da će biti podneseni neki dodatni amandmani, s čime se slažem, to je dobar način rada. I zapravo ću ja sam vjerojatno ponuditi određeni broj amandmana. Za kraj, zadaci, to je nešto što je slovačko predsjedništvo također spomenulo o njima se ne može raspravljati jer su oni jasno navedeni u 41. 51. članku uredbe o Europolu. I doista se zahvaljujem svima na pažnji, bila mi čast obratiti vam se i zahvalan sam što ste nam se danas pridružili. Također, osobno bih rekao svojim kolegama iz Španjolskog parlamenta da je doista zadovoljstva što su danas bili s nama ovdje. Zahvaljujem vam gospodin Diaz de Mera. Želite li sada komentirati ili poslije? Hvala vam, dakle, zahvaljujem na vašoj analizi, konstruktivnoj kritici što se predloga tiče, a sada Prelazimo na perspektivu njemačkog Bundestaga, gospođa Anita Šafer iz odbora za unutarnja pitanja. Izvolite. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Puno hvala gospodine predsjedatelju, poštovane kolegice i kolege. Danas smo se sastali da bismo razgovarali o novom obliku parlamentarnog nadzora nad Europolom. Dakle, svi se slažemo da je iznimno važan taj rad u ovim vremenima i zbog toga smatramo da je vrlo ozbiljno, ozbiljna zadaća na nama ojačati međuparlamentarnu suradnju i osnažiti parlamentarni nadzor kao što je to određeno ugovor iz, ugovorom iz Lisabona. Na taj način ćemo doprinijeti i uspjehu samog Europola. Po prvi puta Europski parlament i nacionalni parlamenti zajedno nadziru jedno europsko izvršno tijelo to je novi, usudjela bih se reći, povijesni korak parlamentarne suradnje. Do sada smo surađivali samo u stalnim tijelima, kao što je, na primjer, konferencija za unutarnju vanjsku politiku ili konferencija prema članku 13. Zbog toga najprije zahvaljujem u ime svih kolegica i kolege iz Njemačkog Bundestaga trojki, a posebno slovačkom parlamentu na e, odrađenim pripremnim radovima. Uz vaše konzultacije parlamenti su na vaš nagovor pokušali oslikati nove konture buduće međuparlamentarne suradnje. Zahvaljujem se također na prilici da Bundestag dalje bude u mogućnosti davati komentare na funkcioniranje e, budućeg nadzornog zajedničkog tijela. Zahvaljujem i Europskom parlamentu, a zahvaljujem i, e, nacionalnim parlamentima koji su doista odgovorili iskreno na upitnik i danas došli ovamo i sudjeluju u raspravi u velikom broju. Bundestag pozdravlja prijedlog trojke da članovi nadzornog tijela budu individualne osobe odabrane od strana parlamenta s potrebitim znanjima i iskustvima. Članovi ovog tijela trebali bi biti imenovani na mandat e, koji će jamčiti kontinuitet rada i jamčiti izgradnju mreže stručnjaka. To nam se čini jako važnim članice i članovi ovog nadzornog tijela moraju se međusobno upoznati i razmjenjivati, prikupljati saznanja i iskustva. Što se tiče sastanaka, Trojka je predložila jedan sastanak godišnje, a po potrebi može se sazvati još dodatni sastanak. Više od polovice nacionalnih parlamenta, pa i Njemački Bundestag, odlučili su, za, eh, odlučili su da bi bilo bolje imati dva sastanka godišnje. I to upravo zbog karaktera samih zadaća i po e, mogućnosti e, bismo se založili da se ovaj prijedlog usvoji. E, stalna konferencija kao što je konferencija za članak 13 ili Kozak, oni se sastaju svakih šest mjeseci. Tako da ja mislim da bi pravo nadzorno tijelo trebalo imati isti takav ritam sastanaka. A kod nepredviđenih okolnosti možemo sazvati i izvanredni sastanak. Što se tiče učinkovitosti ovog tijela, mislimo da bi bilo razumljivo da se po određenim pitanjima mogu organizirati posebne radne skupine. Zato što želimo da imamo doista učinkovit parlamentarni nadzor Europola. A što se tiče same mogućnosti funkcioniranja tijela, mislim da je iznimno važno vidjeti koliko će osoba biti u tom tijelu. Trojka predlaže dva zastupnika po nacionalnom parlamentu, odnosno jedan po domu, ako parlament ima dva doma, plus šest predstavnika za Europski parlament. Demokratski nadzor, međutim, pretpostavlja da međuparlamentarna konferencija odražava sastav nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. U odgovorima nacionalnih parlamenta na upitnik trojke nismo uspjeli pročitati želju da imamo najmanje četiri predstavnika po nacionalnom parlamentu. Međutim, Bundestag zastupa to mišljenje. Mislim da bismo danas trebali temeljito raspraviti ovo pitanje i oko toga se dogovoriti. Djelotvornost ne jamči broj sudionika, već jamče postavljeni ciljevi i način rada, o čemu također treba danas raspraviti. Poštovane kolegice i kolege, dopustite mi sada ukazati na još neke važne točke e, koje trojka u konzultacijama nije dovoljno istražila, ali čini se da su to važne stvari za Bundestag. Trebamo postupati brzo, zato što nova uredba za Europol, kao što smo čuli, stupa na snagu 1. svibnja 2017. Zato mislim da trebamo raspraviti do tada pitanja kako će taj odbor raditi. Jedino tako će on moći nakon konstituiranja preuzeti svoju zadaću. Nemojmo učiniti pogrešku što smo već ranije učinili kod nekih stalnih parlamentarnih konferencija i dvije godine smo, na primjer, raspravljali u nadzornom odboru o organizacijskim pitanjima, zato što ih ranije nismo riješili. I zbog toga Njemački Bundestag ima prijedloge za način postupanja. Ja ću sasvim kratko reći o čemu se radi. Dakle, sastav ovog odbora E, mora biti brzo određen zbog toga što nam je vrijeme na raspolaganju kratko. Isto tako moramo vidjeti koliko je ljudi potrebito u glasovanju, dakle koliki je kvorum. Ne možemo sva pitanja rješavati samo na sastanku jednom godišnje, jer se radi o nadzoru Europola. Trebamo odlučivati konsenzusom. Osim toga, po našem mišljenju, trebamo vidjeti koje ovlasti ima nadzorno tijelo između svojih sastanaka. Mogu li članovi postavljati pitanja i dobivati odgovore od upravnog odbora Europola? Nadalje, kakva je suradnja s drugim europskim institucijama? S Europskom agencijom za temeljna prava, sa Eurojustom, sa Frontexom, na primjer. I na kraju organizacija. Kako će funkcionirati, na primjer, tajništvo? Kako će se obrađivati informacije koje ćemo dobiti e, i kako ćemo postupati sa zaključcima Europola. To sve moraju biti trajni zadaci odbora. A i zato treba naravno administrativna podrška imamo iskustva iz drugih interparlamentarnih tijela. Tako da temeljem tog iskustva trebamo razmisliti e, kako organizirati ove zajedničke procese. Tu možemo preuzeti prijedlog trojke da konstituirajući sastanak bude sazvan što je prije moguće kako bi e, doista u drugoj polovici 2017. ovaj odbor počeo djelovati. I doista na nama je provesti sve to u dijelo, postići konsenzus oko pitanja koje je postavila trojka i odgovoriti na pitanja koja su još uvijek hitna i još uvijek pred nama. Jer e, Trojka smatra da bi u e, već prosincu, dakle sredinom prosinca, morali imati temelje za novu e, međuparlamentarnu konferenciju o Europolu, kako bi konferencija predsjednika u svibnju 2017. doista postigla uspjeh i kako bi odbor pravodobno počeo sa svojim radom. Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma je nešto što od nas zahtjeva učinkovitu reakciju i mislim da smo to jasno rekli. Ovdje doista trebamo brzo početi djelovati. Bundestag i ja osobno nudimo aktivnu pomoć i suradnju. Hvala vam lijepa. Hvala vam, gospođo Šefer. E, imamo još dva govornika prije e, rasprave. Sljedeći je gospodin Hans Born iz e, Ženevskog centra za demokratski nadzor oružanih snaga. On je ovdje zato što se bavi proučavanjem učinkovitih mehanizama civilnog nadzora u e, oružanim snagama. Želimo čuti nekoliko riječi. Gospodine Born, izvolite. Puno vam hvala predsjedatelju i hvala što ste me pozvali na vaš sastanak. Doista sam počašćen što smijem biti ovdje s vama i reći nekoliko riječi o svom iskustvu. Moja organizacija, karatica dkf e, ima 65 država članica, naravno tu su uključene sve države članice Europske unije. E, mi smo ovdje zato što često surađujemo sa Europskim parlamentom, sa odborima LIBE i AFET, sa Europskom komisijom, sa različitim službama za jačanje kapaciteta nadzornih tijela i na nacionalnoj razini. A isto tako e, bavimo se izradom studija kako funkcioniraju nacionalna tijela koja nadziru oružane snage i rad policije. Zajednički nadzorni odbor, kako to predlaže trojka, uključivao bi 62 člana, dakle 56 iz država članica plus 6 iz Europskog parlamenta. To bi trebalo predstavljati raznolikost među državama članicama, zato što je sigurnosna situacija u baltičkim državama u potpunosti različita od one u Portugalu ili Grčkoj, na primjer. E, postoji također i određivanje razine pristupa povjerljivim informacijama. Nemamo svi istu razinu i istu mogućnost pristupa osjetljivim podacima. I zbog toga bi bilo dobro imati sastav članova koji bi se mogli usredotočiti više na strateška pitanja, manje na operativna pitanja. Strateška pitanja, prioriteti Europola, kako organizacija treba funkcionirati, s kolikim proračunom i tako dalje. Mislim da je iznimno važno da imamo ovu e, skupinu i tu se slažem sa gospođom Šefer da se sada nalazimo u povijesnom trenutku. U povijesnom trenutku jer će po prvi puta Europol biti pod demokratskim nadzorom. I zato je važno da nacionalni parlamenti budu u to uključeni, jer oni trebaju provjeravati koje podatke nacionalne policije šalju Europolu, a isto tako trebaju provjeravati izvršne odluke policije i drugih tijela temeljem podataka koji su dobiveni od Europola. Osim toga, nacionalni parlamenti mogu međusobno rješavati probleme koje se pojavljuju u pojedinim državama. I tu parlamentarni nadzor igra i veliku ulogu nad nadzorom obavještajnih službi. I po svojoj prirodi ovaj odbor bi mogao nadzirati kako funkcionira Europol i poštuje li temelje subsidijarnosti a isto tako i načelo proporcionalnosti. Dakle, čuli smo prijedloge trojke, dakle 62 člana u skupini, sastaju se jednom godišnje, možda na više dana, dva ili tri dana kako ćemo to sada usporediti sa nacionalnim neovisnim nadzorom parlamenta obavještajnih službi policije u nacionalnim državama. Eto, ako sada pogledamo mandat većine odbora na nacionalnoj razini, oni se usredotočuju na nadzor politika, vlastitih policijskih snaga, obavještajnih službi na njihov proračun i na zakonodavne akte te provjeravaju funkcionira li policija, obavještajne službe i sigurnosne službe temeljem poštivanja zakona. U mnogim državama ova su tijela otvorena primati pritužbe građana koji se mogu žaliti na postupanje policije ili obavještajne službe. Parlamentarna tijela prosječno imaju između 5 i 10 članova. To je prosjek tko su zapravo ti članovi. Većinom radi se o profesionalnim zanimanjima koja su relevantna za taj posao, ali ne uvijek. Dakle, doista trebamo imati ljude koji znaju što nadziru, a za demokratski legitimitet važno je da budu zastupljene i sve političke stranke u ovim tijelima. Sva parlamentalna tijela imaju osoblje 5 do 10 ljudi i tu imamo različite situacije, ali to je prosjek. I tu imamo djelomično e, stalno osoblje koje radi administrativne poslove i stručnjaci iz akademske zajednice koji su specijalizirani za pojedina pitanja. U Ujedinjenoj kraljevini, na primjer, ili Norveškoj možete pozvati posebnog stručnjaka temeljem e, Um, određenog predmeta koji rješavate. To možete naprosto uh, iskoristiti kao uh, izvor znanja i stručnosti. Što se tiče učestalosti sastanaka, i tu imamo velikih razlika između parlamenta. Prosječno jednomjesečno u Njemačkoj, dva put mjesečno čak u Njemačkoj, ovisno o tome koliko često se sastaje parlament. Eto, mnoge države e, imaju ove sastanke naprosto zatvorenog tipa. Ne želi se tome davati previše publiciteta, žele se isključiti mediji, ljudi rade u tišini i izvan svjetla kamera. Izvješća su međutim e, javna, a iznimno tijelo nadzora može E, zaključiti da sastanak bude otvoren za javnost. Mnogi odbori odlučuju o tome da se specijaliziraju pojedini članovi parlamenta za neke, neka pitanja, imaju i podskupine, izvjestitelje, a na kraju posljednje pitanje pristup informacijama ili podacima. Svi imaju pristup povjerljivim podacima, a u većini se to događa bez provjere, posebne provjere za članove parlamenta. U nekim državama je to potrebito, ali to je doista iznimno. E, mnogi parlamenti, gotovo svi parlamentarni zastupnici po svom mandatu imaju pristup povjerljivim podacima, a što ne vrijedi za administrativno osoblje koje treba proći kroz normalnu proceduru provjere koje su metode rada, sasluštanje, izvidi, posjeti službama koje nadziru sastanci sa vrhunskim, sa vrhom, sa menadžmentom, e, ravnateljima, sastanci s e, radnim, e, radnom razinom. I onda se proizvede izvješće. Dakle, ja bih sada zaključio. Ako želite da vaše tijelo funkcionira, tada je važno znati tri stvari. Manje članova je bolje. 62 je već dosta, dosta, već dosta veliki broj. Čini se kao mini parlament, ako tako mogu reći. Ako bi se sastijali samo jednom godišnje, 62 ili više članova, tada to nije nadzorno tijelo, to je konferencija i zbog toga bi vam skrenuo pozornost na ovu drugu stvar. I treća stvar, učestalost sastanaka. Ali, što ćemo činiti između sastanaka? Dakle, imati podskupine i izvjestitelje koji su specializirana ni za posebna pitanja, a to ćete naravno odrediti vi. Možda su to pitanja migracija, borba protiv organiziranog kriminala, ovlasti, e, što se događa u vašim državama članicama, produbiti recimo te teme, tada bi trebali imati sustav izvjestitelja. Pa ću sada zaključiti. Mislim da se sada nalazite u trenutku kada utvrđujete postupovna pravila za ovu skupinu i tu treba biti vrlo pažljiv kako ćete to učiniti. Ukoliko idete na veći broj članova i na manje učestale sastanke, tada pravila i procedure trebaju biti fiksna i imati aktivnosti između sastanaka. E, znati željan sam i želim vidjeti zašto ćete se odlučiti. Hvala lijepa. I posljednji govornik je gospođa Ines Strenja Linić članica odbora za domaće politike i nacionalnu sigurnost Hrvatskog parlamenta. Izvolite. Hvala lijepa. E, poštovani kolege, drago mi je da danas sam ovdje s vama da mogu podijeliti naša iskustva u Republici Hrvatskoj po ovom pitanju. Uglavnom zapravo je gospodin moj prethodni govornik opisao kako mi to u Hrvatskoj radimo. Dakle, tema je parlamentarni nadzor nad radom policije u Republici Hrvatskoj. Dakle, nastankom samostalne i demokratske Republike Hrvatske i donošenjem Hrvatskog ustava, 90. državna vlast se odmah ustrojila na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Ograničena ustavno, ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu, odnosno regionalnu samoupravu i oblicima međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonima tzv. checks and balances Systema. Dakle, Ustavom je utvrđeno da između ostalih ovlasti Hrvatski sabor nadzire i rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti koji su odgovorni Hrvatskom saboru, a isto tako člankom 115. Ustava da je Vlada odgovorna Hrvatskom saboru te da su predsjednik i članovi Vlade zajednički odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje područje rada i time je Hrvatski sabor dakle postavio da različitim sredstvima nadzire rad Vlade Republike Hrvatske, odnosno rad njenih ministarstava, pa tako i Ministarstva unutarnjih poslova u čijem sastavu je i policija, odnosno Ravnateljstvo policije. Sredstva nadzora su prije svega zastupnička pitanja članova parlamenta, interpelacija o radu Vlade, istražna povjerenstva i institut glasovanja o povjerenju Vladi Republike Hrvatske u cjelini, predsjedniku Vlade ili pojedinom članu Vlade, odnosno ministru. Dakle, navedeni načini nisu jedini temeljem kojih hrvatski nadzor kontrolira rad Vlade eh, Republike Hrvatske i njezinih ministarstava, no ona su najčešći način koji koriste zastupnici u našem Parlamentu. Za Hrvatski sabor građane Republike Hrvatske E, i Građane Republike Hrvatske značajan je nadzor koji se provodi putem godišnjeg izvješća ministra unutrašnjih poslova o obavljanju policijskih poslova te nadzor koji provodi Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost temeljem predstavki fizičkih i pravnih osoba. Dakle, kako se provodi e, parlamentarni nadzor? Znači, parlamentarni nadzor nad radom policije provodi se putem izvješća ministra unutrašnjih poslova o obavljanju policijskih poslova. Znači već od početka samostalne Republike Hrvatske 90. godine predviđena je zakonska obveza da Ministarstvo unutrašnjih poslova za svoj rad odgovara kako Vladi Republike Hrvatske tako i Hrvatskom saboru. No kako je zakonska odredba govorila samo o odgovornosti za rad, a nije precizirala obvezu podnošenja izvješća i osobu podnositelja dugi niz godina su izvješća kroz e, Sabor su se provodila samo kao generalna kontrola, ali nisu se podnosila i nisu se raspravljala. Tek 2000. godine donosi se prvi Zakon o policiji i ova obveza je precizirana na način da je zadužen ministar unutrašnjih poslova da Hrvatskom saboru, tada u vremenu dvodobnog Hrvatskog sabora, zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske najmanje jednom godišnje podnosi pisano izvješće o obavljanju policijskih poslova, a Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost zastupničkog doma i češće na njegovo traženje i za pojedinačne slučajeve. Donošenje novog zakona 2011. Zakona o policiji i nadalje je zadržana postojeća obveza, dakle da on jedanput godišnje, ministar unutrašnjih poslova, najmanje jednom godišnje podnosi pisano izvješće o obavljanju policijskih poslova i Odboru za nacionalnu politiku, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Međutim, Poslovnikom Hrvatskog sabora propisano je i da Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost provodi kontrolu i nadzor nad radom policije. Temeljem tih odredbi Hrvatski sabor i odbor vrše nadzor trenutno, znači nadzor i kontrolu rada policije. U skladu s propisanom obvezom ministar unutarnjih poslova svake godine podnosi izvješće o radu za prethodnu godinu iako je člankom Zakona o policiji propisano da policijom odnosno ravnateljstvom policije kao ustrojbenom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova upravlja glavni ravnatelj policije, a ne ministar, a glavni ravnatelj policije za svoj rad odgovoran ministru unutrašnjih poslova. No, ministar unutrašnjih poslova kao politička osoba koja se nalazi na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova sukladno odredbama Ustava koji utvrđuju da su članovi Vlade osobno odgovorni za svoje područje rada ipak svake godine pred Hrvatskim saborom brani to Izvješće o radu policije. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kao matično radno tijelo u čijem djelokrugu je i resor unutarnjih poslova na svojoj sjednici provodi detaljnu raspravu o tom godišnjem izvješću i svojim prihvaćanjem, odnosno neprihvaćanjem godišnjeg izvješća, odnosno zaključkom kojeg upućuje Hrvatskom saboru da prihvati ili ne prihvati godišnje izvješće, odbor na svojoj razini vrši generalnu kontrolu rada policije za jednogodišnje razdoblje. Parlamentarni nadzor nad radom policije koji obavlja Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost temeljem predstavki fizičkih i pravnih osoba postoji kao neposredan i posredan. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost provodi nadzor i temeljem predstavki fizičkih i pravnih osoba koje se obraćaju našem odboru, ukazujući u svojim predstavkama na eventualne nezakonitosti u postupanju policije prema njima ili prema drugim fizičkim ili pravnim osobama. Odbor postupa i po predstavkama koje mu druga tijela dostave na nadležno postupanje, a može postupati i samoinicijativno temeljem uočenih situacija koje bi mogle predstavljati povredu zakona od strane policije. Odbor postupa i po anonimnim predstavkama smatrajući iste relevantnim izvorom informacija koje pojedinci iz različitih razloga nemaju hrabrosti izreći sa svojim imenom i prezimenom, a ukazuju na različite nezakonitosti i nepravilnosti u radu policije. Pa je tako odbor tijekom osmog saziva Hrvatskog sabora koji je trajao samo šest mjeseci proveo proučio i proveo nadzor nad radom policije znači kroz 6 mjeseci na 31 predstavku, odnosno zahtjeva fizičkih osoba, a sada tijekom nepunih mjesec i pol trenutnog 9. saziva Hrvatskog sabora započeo je nadzor nad radom policije vezano uz pritužbe devet fizičkih osoba. Dakle, odbor sukladno sadržaju, odnosno težini predstavke e, nadzor provodi posredno ili neposredno. Posredno provođenje nadzora vrši se na način da Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost zatraži od Ministarstva unutrašnjih poslova ispitivanje svih navoda iz predstavke koji su u nadležnosti ministarstva te izvješćivanje odbora o utvrđenome odnosno dostavljanje očitovanja. U pojedinim slučajevima kompleksnost predstavke je takva da provođenje nadzora zahtjeva traženje izvješća i od drugih tijela koje odbor primarno ne nadzire, na primjer od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala i Ministarstva vanjskih poslova. Kada zaprimi očitovanje odbor vrši usporedbu između navoda iz predstavke podnositelja i odgovora na navode koji su sadržani u očitovanju ministarstva te priprema odgovor podnositelju predstavke. Ovaj dio postupanja koji završava slanjem odgovora podnositelju predstavke najčešće bude i zadnji korak u postupanju jer su podnositelji predstavke zadovoljni odgovorom. No, u slučajevima kada nisu zadovoljni vrlo često E, provođenje nadzora nad radom policije paralelno zatraže i od drugih tijela koja su ovlaštena provoditi nadzor nad policijom kao na primjer pučki pravobranitelj, služba za unutarnju kontrolu Ministarstva unutrašnjih poslova, povjerenstva za rad po pritužbama Ministarstva unutrašnjih poslova i sl. Dio podnositelja u svome očitovanju na odgovor odbora iznose nove činjenice i predočavaju dokaze te odbor ponovno tada traži očitovanje od ministarstva na nove navode i dokaze. Korespondencija između odbora i ministarstva može biti višekratna sve dok postoji navod iz predstavke podnositelja na koje ministarstvo nije dalo zadovoljavajući odgovor, odnosno nije se uopće očitovalo. Isto tako, odbor može provoditi i neposredan nadzor temeljem predstavki fizičkih pravnih osoba. Na ovakvu vrstu nadzora odbor se odlučuje kada je predstavka sadržajno zahtjevna te kada postoji ne samo javni interes nego i interes političkih čimbenika da se rasprave određene sporne situacije. Primjer, Odbor je u svom sedmom sazivu provodio neposredan nadzor temeljem predstavke fizičke osobe koja je u svojoj predstavci ukazivala na nezakonito postupanje policije prema njemu utemeljeno na naredbama političkih nositelja vlasti. Odbor tada osniva radnu skupinu te neposredan nadzor provodi odlaskom u državno tijelo i izravnim uvidom u relevantnu dokumentaciju, razgovoru s djelatnicima i čelnicima tijela i ustrojbenih jedinica te traženjem pisanog očitovanja. Na kraju cjelokupnog postupanja odbor, uzimajući u obzir dokumentaciju na kojoj je izvršen uvid, sadržaj razgovora sa čelnicima tijela i djelatnicima i dostavljena očitovanja na sjednici odbora donosi zaključak je li u konkretnom slučaju došlo do povrede zakona, odnosno je li predstavka podnositelja utemeljena. U svim slučajevima neovisno je li predstavka podnositelja utvrđena kao utemeljena ili neutemeljena odbor je dužan o tome pisanim putem obavijestiti podnositelja predstavke. Ako bi se utvrdila utemeljenost predstavke odbor bi o tome bio dužan obavijestiti i Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ako postoje indicije da se radi o kaznenom djelu koje se progoni po službenoj dužnosti i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Ovakva vrsta nadzora traži puno veći angažman Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te ga nije moguće ostvariti u radu na svim predstavkama jer bi time odbor došao u situaciju da mu je vrijeme koje je potrebno za obavljanje drugih poslova iz njegove nadležnosti nedostatno, ali je vrlo bitno. Treba napomenuti da i druga radna tijela Hrvatskog sabora, posebice Odbor za predstavke i pritužbe te Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina postupaju po predstavkama fizičkih i pravnih osoba te vrlo često podnositelji svoje predstavke kojima ukazuju na nezakoniti rad policije upućuju njima. Time je parlamentarni nadzor nad radom policije proširen i na Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i na druga tijela Hrvatskog sabora. Zahvaljujem na vašoj pažnji. Hvala vam lijepo što ste došli danas. Prije smo im ovdje služili i kavu u ovoj sali, ali evo situacija kakva jest i tu izvan sale je aparat za kavu, ali to nije razlog da napustite salu. Koliko želite popite, popiti kavu, nemojte okljevati. Prelazimo na raspravu. Dakle, imali smo revidirani prijedlog u prosincu. Imat ćemo prijedlog, dakle, u ožujku. Htjeli bismo od vas e, čuti komentari o tome uz eventualne druge komentare. molim vas opet da se držite 30, e, dvije minute. Gospodin Kilen, izvolite. Hvala lijepo. Imam čitav niz pitanja vezano uz prijedloge. Ali evo, sastav dakle zajedničke skupine za parlamentarni nadzor vezano sudjelovanje parlamenta je dosta preskriptivan. Tu su dva člana nacionalnog parlamenta u slučaju sustava sa dva doma, dakle po jedan iz svakog Međutim, nema takve razrede kada je riječ o šest evropskih zastupnika koji bi bili članom tog tijela i kakva je metodologija odabira s obzirom na članove Europskog parlamenta. Što se tiče broja sastanaka koji bi se trebali održavati, pročitao sam u uvodu u materijalima za ovaj sastanak da se naglašava važnost demokratskog nadzora nad odgovarajućeg nadzora nad Europolom. riječ odgovarajuće u engleskom jako važna. Ona jamči upravo taj nadzor. Dakle, odgovarajući nadzor. Jesmo li doista kadri to ispuniti ako se sastajemo jednom godišnje? Ishod takvog scenarija bi bio da smo, da reagiramo sa zakašnjenjem, umjesto da izravno sudjelujemo, odnosno provodimo nadzor nad Europolom. I razvoj situacije vezan sa Europolom i razvoj njegove metodologije. Zanima me kako je uređeno, dakle, postupanje vezano uz članova ove e, skupine, vezano uz provođenje ovih aktivnosti i kako bi ih se informiralo i koji bi bio mehanizam kojim bi se utvrđivala potreba za izvanrednim, odnosno nekim drugim sastankom tijekom e, kalendarske godine. Hvala vam lijepa, ovo je jako korisno pitanje. Gospodin Hammerberg iz Švedske. Thank you, Mr. Chairman and dear colleagues. Uh, as mentioned already many times this day, this... Kao što je već više puta spomenuto. It's absolutely necessary. We, we have now a situation where the crime in the cyber uh, community... Vidimo porast ovih kiber napada. To se, te brojke se povećava iz mjeseca u mjeseci. Istovremeno ne smijemo smetnuti suma rad lokalne policije koje od ključne važnosti. Bez njih ova suradnja nikad ne bi e, funkcionirala i to je od ključne važnosti i tu je potreban nadzor. Međutim, ta kontrola mora biti učinkovita. Ne smije to biti neko tijelo koje se sastaje tu i tamo. Ljudi moraju osjećati da ta zajednička skupina doista obavlja svoj posao i zato mislim da je jako važno dakle da tu budu zastupnici iz država članica, jer oni doista znaju kako radi lokalna i nacionalna policija. Dakle, nove strukture, tajništva, to znači automatski nove troškove, ali to daje potrebnu učinkovitost. To moramo pažljivo promotriti. Mislim da imamo kapacitete, i ako odaberemo odgovarajuće zastupnike, dobit ćemo učinkovitu kontrolu bez stvaranja novih tijela. Kompromis dobro izgleda. Ne bi smio, dakle, ovaj, ova skupina biti prevelika, dakle, dva, tri zastupnika iz svakog parlamenta, to mi se dopada. I, dakle, susreti jedan put, dva put godišnje, to je također relevantno. Međutim, sa švedske strane zabrinjava nas ovaj razgovor o novim strukturama. Tu bismo trebali dobro promisliti što poduzeti, a što ne. A hvala. Dosta korisno s vaše strane. Evo, gospodin iz Španjolskog parlamenta, izvolite. Muchas gracias. Eh, nosotros, España, fuimos uno de los países que no trasladamos. Hvala lijepo. Španjolska je bila jedna od onih zemalja koje nisu odgovorile na upitnik pa zato što nismo imali dovoljno vremena, imali smo razne izbore i to nam, nas je spriječilo da odgovorimo, ali sad imamo veću e, stabilnost. Dakle, izašli smo iz ovih improviziranih vlada, te smo mogli sudjelovati u ovom upitniku. Kada je riječ o parlamentarnom nadzoru, u tim sastancima, ti sastanci bi se trebali održavati dva put e, godišnje, to bi jamčilo, vjerujemo, bolji nadzor. Kad je riječ o brojkama, članovima te zajedničke skupine, mi bismo htjeli imati strukturu koja će e, bolje odražavati dakle ovu različitost, heterogenost naših e, sustava. To bi nam jamčio sustav u kojem su dakle četiri naša predstavnika, dva iz parlamenta i dva iz senata u našem slučaju. Izvjestitelj je rekao da bi htio da to bude jedno malo tijelo, ali mislim da bi možda svaka zemlja mogla osposobiti jednog ili e, dva glasnogovornika koji bi se bavili ovim pitanjem i taj način bismo mogli u potpunosti poštovati od dogovorene propise. Mislimo da je moguće raditi sve bolje bolje. Riječ o tijelu koje će se baviti parlamentarnim nadzorom, dakle skupljanje podataka, izrada prijedloga, dva sastanka godišnje, četiri predstavnika po državi članici. To je po meni sasvim moguće. Što se tiče predsjedanja, mislim da bi bilo dobro imati ideju dakle, jednog zajedničkog predsjednika ili rotirajućeg predsjedništva, dakle dva sastanka godišnje. To je moglo nalikovati on sustav predsjedanja Europskom unijom. Mislimo da bi to bilo nešto što najviše odgovara našim potrebama. Hvala lijepo. Gospodin Hartmann iz Njemačke, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, najsrdačnija hvala izvjestitelju, kolegi Demeri, koji doista već dugi niz godina u različitim ulogama vjerno zastupa ovu temu cijenimo trud i doista trebamo zahvaliti posebno kolegi Demeri. Jer je jedna stvar vrlo jasno rečena. Europol treba više oblasti, mora ih dobiti. Ali vi ste govorili o aspektu povjerenja. Povjerenje ćemo stvariti samo ako budemo dodatne kompetencije Europola imali pod učinkovitim i djelotvornim nadzorom. Eto, to je ta zamisao koja je ispravna i dobra i tu zamisao Njemačka izričito podržava i podupire. Bundestag se potrudio, napravili smo detaljnije prijedloge i došli smo do zaključka da čitav niz pitanja tek treba raščistiti. Sredinom prosinca ćemo se sastati, ali naš rad tada još neće biti e, završen. Dakle, doista trebamo e, pogledati koji su bili prijedlozi i onda ih je međusobno proučiti i odvagati. Možda se trebamo sastati još jednom. Što je sa pravom manjina? Pravo manjina je nešto što je za naše tijelo vrlo važno i zato mislim da je po našem mišljenju ova ideja da imamo najmanje četiri zastupnika nešto što je nužnost. Jer trebamo biti dobro zastupljeni. Ako je zastupljenost loša, tada to tijelo neće biti shvaćeno ozbiljno. I zato se zalažemo za četiri člana po državi, a isto tako se zalažemo zato da se pronađe načina prije početka rada same skupine, samog tijela, odlučiti što je s pravima manjina i kako i na koji način ćemo organizirati posao. E, a posljednje pitanje, što je sa policijskim problemima? Policijski problemi su i nacionalni i evropski problemi. Zato mislim da je dobro uravnotežena zastupljenost nešto što je nužno. Hvala gospodine Hartman, gospođa Lamura, Italija. Izvolite. Kolege, kolege, uloga koju Lisabonski ugovor pridaje Evropskom parlamentu kada je riječ o prostoru za slobodu i pravdu, dakle čini to da su oba naša parlamenta odgovorna pred građanima. Mi smo proti koji govore o učinkovitosti naših politika u odnosu na temeljne slobode. Međutim, to nije samo odgovornost, to je i mogućnost mogućnost koja nam omogućava da stvorimo zajedničko prostor za razmišljanje nakon sedam godina što je ugovor stupio na snagu i kada borba protiv terorizma traži od nas da ojačamo naš sustav. Kako bismo ojačali tu suradnju, pozdravljam ovo što je dosta poduzela trojka i pozdravljam ovu izradu prijedloga, međutim želim razjasniti neke aspekte. Riječ je o e, dakle, stručnom sastavu ove zajedničke skupine. Potrebna je dakle, zajamčiti zaštitu podataka, ali također i odgovarajući učinkovit parlamentarni nadzor, političku kontrolu koja je povezana sa djelovanjem Europola. I evo, potpuno se zasložila sa govornikom koji je govorio prije mene, te bih sugerirala da izaslanstva parlamenta budu izabrane unutar specijaliziranih odbora koji djeluju u ovom području, kako bi se tu zajamčio kontinuiteti da budu odabrani, dakle, tijekom cijelog trajanja e, saziva. Dakle, tu bi broj članova trebao biti ograničen, dakle vodeći računa o svim potrebama koje su istaknute. Dakle, ta skupina bi unutar sebe treba imati odgovarajuće podskupine koje bi se bavile određenim sektorima, odnosno temama kojima bi se odgovaralo na trenutne potrebe Unije i da se dakle sastaje jednom godine uz predstavnike e, ovih podskupina i htjela bih da se ostvari, o, ostavi mogućnost organiziranja izvanrednih sastanaka. Dakle, ovaj zajednički napor bi mogao otvoriti put za jednu razmjenu dobrih praksi kada je e, riječ o provedbi dakle, propisa borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala koji izravno utječe na svim razinama na život naših građana. Mr. Angel from Luxembourg. Hvala lijepo, gospodin Angel iz Luksemburga. Hvala lijepo, zahvalio bih svim panelistima i kolegama koji su se javili za riječ i posebice hvala kolegi, kolegici Editi Fanter, dakle iz e, slovačkog predsjedništva te gospodinu Diazu Demeri koji ima bogato iskustvo u ovom području. Dakle, ovdje smo imali izvrsnu atmosferu suradnje i do sad obavljeno je u skladu e, sa odlukom iz svibnja 2016. godine. Koliko pogledamo odgovore na upitnik, vidimo da moramo e, donijeti, da moramo doći do kompromise, ponuditi razumno rješenje, dakle mi želimo ustanoviti učinkovito malo specijalizirano tijelo. Znamo da je naša dužnost nadzirati e, dakle, djelatno djelovanje Europola. Mislim da to dugujemo našim građanima. Dugujemo im dakle funkcionalno tijelo koje e, neće postati forum gdje ćemo se sastajati i razgovarati. Mislim da nam je svima jasno, dakle današnje raspravlje koji su osnovni modaliteti, dakle sastav radne skupine, učestalost sastanaka i mislim da bismo trebali ovome pristupiti korak po korak i želim vas podsjetiti da su misija i dužnosti propisane u članku 51 nove uredbe. Europolu. I dakle, to, je vezano, pitanje vezano i za druga praktična pitanja koji su se dotaknuli kolege. I time bismo se trebali pozabaviti, dakle, u radnoj skupini, dakle, pitanje tajništva, e, povjerljivosti i neka druga pitanja. I sama zajednička skupina za parlamentarni nadzor bi trebala o tome odlučiti. U prošlosti to bilo e, komplicirano, dakle, kada je riječ o pronalaženju e, konsenzusa vezano uz poslovnik, ali Ukoliko počnemo, e, se, ukoliko se složimo o ovom prvom koraku, i onda bi se ovo skupina trebala što prije sastati, tu imamo e, program rada koji nam je upravo objašnjen i mislim da bismo se trebali pokrenuti dakle, u skladu s tim planom. Hvala. Gospodin Lopez Aguilar iz Europskog parlamenta. Hvala lijepo. Imam pitanje za gospodina Borna nam dolazi iz Ženeve. Zanimala me ova komparativna analiza različitih jedinica dakle, koje se bave parlamentarnim nadzorom, strategijom, političkom suradnjom. Vi ste dakle govorili o članstvu, dužini mandata, podjeli dužnosti između pojedinih skupina. Ali tu još jedan element koji mislim da je relevantan, a to su parametri za parlamentarni nadzor, a to nisam vidio, a to je, dakle, što je to i koje su sankcije, dakle, političke posljedice, dakle, kada je riječ o političkoj odgovornosti, koja je prijeko potrebna. Mislim da je za komparativnu analizu to važan element, s obzirom na to da većina nacionalnih parlamenta provodi nadzor koji uključuje dakle, parlamentarnu nadležnost. I ukoliko to slučaj, provođenje e, tog nadzora može rezultirati i ostavkom onih koji su odgovorni za neke postupke, Dakle, kada je riječ o postupanju tih e, jedinica, odnosno tijela vezanih uz parlamentarni nadzor, a to je često recimo slučaj kada govorimo o Europskom parlamentu. Da kada govorimo o ovom zajedničkom projektu vezanom uz parlamentarni nadzor od djelovanja Europola, e, kako bi, što vi mislite o mom pitanju? Hvala lijepo, kolega iz Ujedinjene kraljevine. Hvala lijepo. Pozdravljam e, što uzimate u obzir sve što je proveo, odnosno odluke koje je donio Dom Lordova, vezan uz ovu sigurnosnu situaciju uz Brexit. Mi, smo, mi ćemo to objaviti, dakle, 12. prosinca. Sad govorimo o ovoj brojci, mislim da ih je 62 previše, ne znam, možete li s obzirom na okolnosti smanjiti taj broj? Ono što me zabrinjava je učestalost e, sastanaka. Gospodin Born u pravu kada kaže da će to onda izgledati kao neka konferencija tri dana, dana jednom godišnje. Mislim da bismo se trebali sastaviti e, za početak jednom svaki šest mjeseci. Tu govorim iz dva razloga vjerojatnije da ćete tako dobiti učinkovitiji nadzor, dakle vezano za ova kratka razdoblja. A drugo, to je jako važno, kada govorimo o pravdi, nije dovoljno samo da se ona provodi, važno da se ona vidi. Mislim da je jednako sa odgovornošću. Ne samo da se ona treba provoditi, već se to treba i vidjeti. To vam govorim u kontekstu zemlje koja je odlučila napustiti Evropsku uniju, jedan od brojnih razloga. Zato je osjećaj da određena tijela nisu bila odgovorna. To možda nije fair, ali takav je bio osjećaj, time se važno pozabaviti i vidljivost tembe poput ove, koje su dobro rukuje, mislim da bi mogla učiniti veliko dobro Europskoj uniji, uvjeriti ljude da, odabrani ljudi na nacionalnoj i europskoj razini, da se bave i da provode to načelo odgovornosti. Hvala eh, lijepo. Evo tu je i gospodin koji je odabran na čelo odbora za unutarnje poslove moje zemlje. Evo želim ga posebno pozdraviti. Tu je riječ gospodin Norquist iz Danske. Puno hvala. U Danskoj ne znamo puno o situaciji s Europolom, ali ovo pitanje je iznimno važno jer su podaci informacije moć. Europol dobiva novu ulogu, pa je važno imati i dobar nadzor nad Europolom. Smatram da smo raspravljali o dobrom prijedlogu ehm, koliko će biti članova i tako dalje. To su važna pitanja, ali ključno je znati kako će se obavljati taj posao kako ćemo raditi, kako će se odvijati parlamentarni nadzor nad pojedinim predmetima, hoće li 62 ljudi to moći raditi. Mislim da možemo raspravljati o tome hoćemo li imati jedan, dva sastanka tjedno, međutim što će se događati u vremenu između sastanaka. To je apsolutno ključno i o tome trebamo razgovarati kako će se taj posao odvijati. Hvala vam. Puno hvala. E, hvala vam na ovom kratkom i sažetom komentaru. Gospodin Teri Kaprić, član Evropskog parlamenta, izvolite, hvala predsjedatelju. Jako smo puno zanimljivih stvari čuli ja bih samo istaknuo četiri, one što mi se čine najvažnije da bismo imali zajednički odbor za nadzor i da bi on bio uspješan. Prvo, ponavljam, manjine iz parlamenta trebaju biti predstavljene u novoj skupini za nadzor i moraju biti u mogućnosti da se čuje njihov glas. To je važno za sastav odbora i to je važno za njegovo djelovanje. Na primjer, kako će se glasovati, hoće li biti rezolucija, hoćemo li imati većinsko glasovanje i tako dalje. Drugo, širok pristup informacijama treba biti zajamčen svim parlamentima i svim parlamentarnim zastupnicima u tim parlamentima. Treće, nadzor treba izgraditi povjerenje. Zato trebamo biti bliži našim građanima, na primjer imati javnu sjednicu ili javno saslušanje stručnjaka. Možda bismo Europsku agenciju za temeljna prava mogli podrobnije proučiti, uzeti u obzir. četvrto, skupina za nadzor ne bi trebala biti preglomazno ili preveliko tijelo ako želimo da bude djelotvorno Mhm. Neke države članice imaju samo jednodomni parlament, a odber će moći imati samo jedan sastanak godišnji, možda koji će trajati i dva dana. Predlažem da se smanji broj članova. Znam da je sad to strašno kontroverzno, zato što je to protiv većinskog razmišljanja. Ali nije važno, ja to moram reći. Dakle, smanjao bih broj članova skupine za nadzor na 30, ne više od 30. Jedan za državu članicu i šest iz parlamenta, predsjedatelj i izvjestitelj, izvjestitelji u sjeni koji rade na uredbama Europskog parlamenta. Eto, to bi bio moj prijedlog. Hvala lijepa. Idemo dalje. Gospodin Stavs iz Mađarske. Hvala lijepa, poštovane kolegice i kolege. Želim samo reći u ime Mađarske da su migracijski pritisci veliki da je prijetnja terorizma velika i trebamo nešto učiniti. Možda jedan od najboljih načina jest osnažiti suradnju s Europolom u kaznenim istragama, istragama terorizma i migracijama. Migracije i terorizam su tjesno povezani, to je naše uvjerenje. Zato pozdravljamo ovu urodbu o Europolu koja će proširiti mandat Europola i učiniti borbu protiv terorizma uspješnijom, a isto tako i borbu pre, protiv prekograničnog kriminaliteta. Tu svakako trebamo pogoditi što će teroristi učiniti. Zato prikupamo podatke, zato analiziramo te informacije i stavljamo ih na raspolaganje državama članicama. Samo tako možemo djelovati zajedno. Parlamentarni nadzor, e, o čemu sada raspravljamo, je vrlo važan korak. Pozdravljamo napredak u tom području. Što mogu sada dodati raspravi? Pa jedan jedini sastanak godišnje čini mi se premalo. Trebamo imati najmanje dva sastanka godišnje. Čini mi se logično da naravno imamo E, rotirajuće predsjedništvo koje će biti domaćin onda dogovorenim sastancima i ja bih zamolio da to uzmete u obzir. Što se tiče jezičnog režima, članak 7. štokholskih smjernica je nešto što bismo trebali primijeniti. A to se primjenjuje i na konferenciji predsjednika. Hvala lijepa, gospodin Dimitrius Cipar, izvolite. Zahvaljujem. Cipar smatra da su prioriteti ove nadzorne skupine iznimno važni, a isto tako je važan i način rada. Što se tiče broja članova, kao što je predložio gospodin Diaz de Mera i gospodin Born, bi trebao biti takav da omogući fleksibilno funkcioniranje nadzorne skupine. To ne možemo zamisliti ako nemamo barem dva člana svakog parlamenta plus šest članova Europskog parlamenta i onda smo došli do brojka od 62 osobe. Koliko često će se sastajati to tijelo? Pa sigurno više e, nego jednom godišnje smatramo da to nije dovoljno Mislimo da bi ova skupina za nadzor trebala na svom dnevnom redu imati i nešto više, a ne samo e, aktualne događaje. Dakle, svaka država članica treba pokazati dovoljnu fleksibilnost i odabrati svoje predstavnike temeljem znanja i stručnosti koju imaju. Oni će tada odlučivati o važnosti tema kojima će se baviti e, ova skupina za nadzor. Što se tiče sazivanja izvanrednih sastanaka, to neće biti u nadležnosti parlamenta, već će se to odlučivati na skupini za nadzor. Trebamo li imati podskupine e, koje bi trebale osnažiti e, rad ovog tijela, pa smatram da bi svi nacionalni parlamenti trebali jamčiti za rad pod odbora ukoliko budu nužni, jer ukoliko nema jamstvo za pododbor, tada pododbor neće imati pristup informacijama ili e, povjerljivim podacima, podacima zato što e, to treba biti učinjeno u skladu s onim što je naša nacionalna praksa. Hvala vam lijepa. Zaboravio sam reći da idemo u web streamingu. Tako da je cijeli sastanak u web streamingu. Evo sada vam to napominjem. Gospodin Separes, Litva, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, hvala vam lijepa. Želim samo reći da smo čuli dobru raspravu, spomenulo se tu jako puno relevantnih pitanja. Ja ću se osvrnuti samo na neka od njih. Danas razgovaramo o novom obliku aktivnosti koja će uključivati i Evropske parlamente i nacionalne parlamente i želimo uspjeti u tome jer nam se čini da slične zadaće čekaju u okviru Eurojusta. Tako da mislim da bismo vrlo pažljivo trebali planirati naše aktivnosti. Isto vremeno važno je pokazati nacionalnim parlamentima i nacionalnim državama da su važni i da mogu doprinijeti, da mogu utjecati na ovaj proces. Čuli smo različita mišljenja kada se govorilo o broju članova skupine za parlamentarni nadzor. Ja mislim da taj broj treba odgovarati zadacima koje skupina treba obaviti. Hoćemo li samo organizirati saslušanja ili hoće li se tamo postupati jednako kao u nacionalnim parlamentima? I još jedno važno pitanje se nameće kada govorimo o međuodnosu između nacionalnih parlamenta i Europola. To svakako trebamo imati na umu i kad izabiremo članove koji će e, nas zastupati u ovoj skupini. Skupina će imati pristup vrlo osjetljivim podacima, osobnim podacima, povjerljivim podacima. To treba imati na umu kada govorimo o veličini ili broju osoba. Kolege koji su govorili prije mene najavili su i naglasili neke, neke važne stvari, a to je da možemo raditi u pododvorima, da tako kažem u regionalnom formatu i to može također biti učinkovit posao. Hvala lijepa. Želim reći samo da je gospođa Funtner još tu nekoliko trenutaka jer mora otići e, u zračnu luku. E, puno je hvala što je ostala tako dugo. Želite li možda gospođo Funtner odgovoriti? Ako da u redu, onda ide gospođa Kozmopoli i gospodin Šenovski i onda ćemo se vratiti našim izlagačima. Izvolite gospođo Funtner. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, poštovane kolegice i kolege. U osobno ime i u ime cijele radne skupine želim svima zahvaliti na komentarima, na konstruktivnim prijedlozima. Doista nam je drago da ste uvažili posao koji smo učinili do sada i da pozdravljate naše napore. E, nakon ovoga što sam čula od vas danas, vjerujem da većina od vas doista podržava naš pristup. Današnja rasprava pokazuje međutim da o nekim pitanjima trebamo još raspravljati. I kao što sam već rekla, radna skupina će sada analizirati sve komentare koje smo čuli danas i napravit ćemo novu verziju prijedloga do 16. prosinca ove godine. Čuli smo neke konkretne prijedloge danas, pogotovo kada se govori o načinu rada, o funkcioniranju ove nove skupine. Neki od ovih prijedloga bi doista možda mogli biti uključeni u pravilnik rada e, ili e, postupanja. Radna skupina u okviru svog mandata mora imati prioritet, a to je usredotočiti se na glavna pitanja, ali to sve treba biti određeno do svibnja 2017. jer želimo poštivati taj rok. Želimo do tada dogovoriti osnovna načela rada nadzorne skupine. E, temeljna e, pitanja trebamo proučiti, izraditi kompromisni prijedlog, i onda će se vjerojatno taj kompromisni prijedlog moći i usvojiti. Eto, hvala vam lijepa svima još jednom i želim reći samo doviđenja. Dakle, Cijeli tim gospođe Funtner je ovdje. Proces traje dalje. Mi samo e, e, želimo nastaviti sa gospođom Sada Kozmopoli iz Grčke. Puno hvala. Hvala predsjedatelju. Pozdravljam osnivanje ove e, nove e, skupine za nadzor. Pogotovo zahvaljujem slovačkom predsjedništvu na uloženom trudu e, no dopustite mi nekoliko komentara. Prvo i drugo pitanje o kojem smo raspravljali. Mogu reći da se grčki parlament slaže s vašim e, prijedlogom, jer mislim da e, se tu postiže zadovoljavajuća ravnoteža između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Ograničen broj ljudi u skupini znači s jedne strane da članovi mogu razviti dobar dijalog i pravi kontakt, a s druge strane da će se poštivati načelo povjerljivosti. E, što se tiče trećeg pitanja ili treće teme, a to je koliko ćemo imati sastanaka godišnje, jedan ili dva. Ja mislim da bismo trebali imati dva sastanka jer se samo deset država izrazilo za jedan sastanak, a ostali za dva sastanka godišnje. Kako bismo postigli kompromis, e, možda bismo u prvom semestru mogli imati sastanak u zemlji koja predsjeda, a u drugom semestru u Europskom parlamentu. Tako da bismo onda imali i manje troška. Slično funkcioniraju i druga tijela, pa mislim da bismo onda mogli i koristiti cijelu infrastrukturu parlamenta. Dalje, dva sastanka godišnje znači da one države članice koje trebaju proučiti jako puno dokumenata imaju više mogućnosti to učiniti prema članku 51. Naša e, nadzorna skupina tijekom prvog semestra svake godine može ispitati i pročitati izvješće iz protekle godine i ocijeniti ga. Tko se bude želio žaliti, to može učiniti do kraja prvog semestra svake godine. A u drugom semestru možemo raditi na programu aktivnosti za sljedeću godinu. Na taj način funkcioniraju i e, stalni odbori naših institucija. Jer e, sigurnosna pitanja su pitanja koja se hitno trebaju rješavati. Radi se i o političkim pitanjima koja su iznimno važna. Dakle, mislim da bismo doista trebali imati učinkovit parlamentarni nadzor. Hvala lijepa. Gospodin Šinovski iz Polske. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, želim se zahvaliti trojki na prijedlozima. Želim zahvaliti na ovoj e, demokratskoj raspravi o tome, na tome kako smo konzultirali nacionalne parlamente i doista vidimo da se uložio trud u pronalaženju kompromisa. Odgovor na prvo pitanje čini mi se razumljivo. Tu trebaju zadnju riječ imati nacionalni parlamenti jer oni znaju koga će iz svog kruga delegirati u ovakovo tijelo. Pitanje broj dva. Dakle, koliko će biti članova u ovom tijelu? Mislim da tu trebamo imati na umu s jedne strane operativne kapacitete, a s druge strane trebamo odvagnuti i činjenicu da ako se ograničimo samo na dva predstavnika iz pojedinačnog nacionalnog parlamenta, da tada nemamo mogućnost čuti različite glasove koji su zastupani u tom parlamentu, na primjer oporbu. I zbog toga predlažemo da imamo šest predstavnika iz pojedinačnog parlamenta. Znam da to može biti teško postići, ali čujem ovdje E, Španjolsku i čujem Njemačku koji zahtijevaju najmanje četiri predstavnika po parlamentu. Mislim da je to već dobar dobar broj. Treće pitanje, e, kako se često moramo sastajati i gdje će se to tijelo sastajati, to je najteže pitanje i najteže mi je prihvatiti rješenje trojke, ali mislim da i tu možemo postići eventualni kompromis. Ovdje se čulo puno puta da je nedovoljno imati jedan sastanak godišnje i možda bismo tu mogli e, poštivati načelo koje nam je važno, a to je da zemlja koja je predsjedatelj bude domaćin jednog sastanka, a da onda imamo i još jedan dodatni sastanak u Evropskom parlamentu. Pa bi onda možda mogli imati tri sastanka godišnje. Dakle, dva sastanka u zemljama koje predsjedaju i treći sastanak u okviru Evropskog parlamenta. Hvala. Zamolit ću gospodin Demeru da nam da svoj odgovor, pa onda vam morat ćemo reći. Hvala vam. Kratko ću reagirati na doprinosa koje su svakako obogatili ovu raspravu. Na temelju onoga što ste rekli, mislim da bi bilo važno jedno prethodno objašnjenje, pojašnjenje stvari napraviti, ispričavam se onima koji su to možda već čuli, ali Europol nije jedna agencija koja prisilno radi te koja je izvršne naravi. Dakle, ne možemo je usporediti sa državnom policijom. Dakle, radi se o agenciji Europske unije koja nema izvršne ovlasti. E, dakle, da pojednostavimo stvari, možemo reći što je Europol. Europol je suradnja, Europol je međusoban rad, Europol je obrada informacija i obavještajna služba. Dakle, tako možete imati na umu da nadzor koji ćemo zajednički provoditi će se morati provoditi na više razina. Dakle, neće sličiti suradnji policijskih snaga između pojedinih država, niti se zapravo može usporediti, iako se zahvaljujem na doprinosu gospodinu Bornu, ne može se usporediti e, s demokratskim nadzorom oružanih snaga. Međutim, ovi doprinosi su svakako obogatili našu današnju e, raspravu što se tiče razmatranja rezultata demokratske kontrole nad drugim tijelima. Iako ovdje konkretno ipak govorimo o Europolu. Još par pitanja postavljeno. Prije svega, ono što mm, se najviše tiče mene kao pregovaratelja u ime parlamenta, rekao sam dakle da poštujem prijedloge trojke, no nisam zadovoljan e, time što Europski parlament ima svega šest predstavnika. Zbog čega? Zbog toga što trenutno, kao što predsjednik Moraes dobro zna, ovisno o tome što se uspostavi kroz odluke vijeća bez neke predodređene strukture, mi već nadziremo ova tijela kroz 60 članica zastupnici Europskog parlamenta neće prihvatiti da njihov e, pregovarač prihvati brojku od šest članova. To je prva stvar koju bih rekao. Mogu svakako biti fleksibilan dokle god trojka i nacionalni parlamenti prihvaćaju barem malo drugi fleksibilni broj. Kao što sam rekala, ponavljam članak 88. ugovora o funkcioniranju Europske unije, navodi da se radi o nacionalnim i europskom parlamentu. Dakle, ne možemo imati taj omjer proporcionalnosti sa članovima nacionalnih parlamenta. Europski parlament je zapravo suzakonodavac zajedno s vijećem ja se potpuno zalažem za vodeću ulogu nacionalnih parlamenta. Jedna od e, slabih točaka naše drage Europske unije, a koja ima mnoge takve točke, je nedostatak uključenosti nacionalnih parlamenta. Oni moraju biti uključeni u revitalizaciju i e, ponovno stvaranje ustava Europske unije osobito sada u ove kriznoj situaciji e, do koje je došlo iz cijelog niza razloga. Dakle, što se broja članova tiče, ja svakako o tome mogu pregovarati, no ponovit ću mora se raditi u jednoj manjoj strukturi što smo već više puta danas čuli, koja mora biti što je operativnije moguće, jer će tako biti najučinkovitija. I za kraj nakon toga ću zašutiti mnoge brige koje smo danas čuli ovise o dvije stvari. Prva, koju dobro poznamo, je članak 51. koji se temelji na mom amandmanu 200 u njemu jasno stoji koje su nadležnosti ove skupine za nadzor. Dakle, to su stvari koje već znamo. A drugo, neke druge zabrinutosti koje smo čuli zapravo su možda posljedica jednog daljnjeg koraka a to je određivanje poslovnika koje će samo tijelo za sebe utvrditi. Završit ću, kao što sam i počeo, zahvaljujem svima na komentarima koji su me usmjerili, koji su svakako obogatili moj rad kao pregovarača i svakako očekujem da ću u budućnosti moći surađivati i računati na vas što se tiče zajedničkog kompromisa, te zahvaljujem na vašoj fleksibilnosti. Hvala. Prije kraja, kratak komentar Anite Šafer i gospodin Borns će još odgovoriti na pitanje koje mu je postavljeno. Hvala predsjedatelju i puno hvala na različitim konstruktivnim prilozima. Ja sam doista pažljivo sve bilježila i Njemačka će se još jednom obratiti trojki s našim argumentima. Dakle, čuje da svi želimo stručna znanja, demokratski nadzor i djelotvornost. Djelotvornost se postiže, kao što sam ranije rekla, ne samo kroz brojeve, već kroz uspostavu čvrstih pravila za funkcioniranje tijela koje će onda postići i nužnu stručnost. A nužnu stručnost možemo imati samo onda ako u tijelu nemamo samo stručnjake iz naših parlamenta, već ako imamo i stalne e, članove e, koji moraju zajamčiti kontinuitet procesa. Izvjestitelj Europskog parlamenta za uredbu Europolu je naglasio da kada budemo imali zajedničko nadzorno tijelo, tada će Europol biti pod demokratskim nadzorom. Ako je tome tako, tada i taj nadzor treba biti demokratski uspostavljen. Po našem mišljenju to su dva zastupnika po parlamentarnom domu koji će zastupati e, parlamentarni spektar, cijeli parlamentarni spektar. Jer s druge strane, ako želimo ozbiljno raditi, ne možemo se sastajati samo jednom godišnje. Najmanje se moramo sastajati dva put godišnje i sada čekam novi prijedlog trojke. Hvala vam. Zastupnik Born, imate pitanje zastupnika Lopeza Aguilara. Ne znam, možete li to u par rečenica odgovoriti, pogotovo s obzirom da on nije prisutan. Možda mi možete reći što vi radite na svojim odborima kada član postavi pitanje i poslije ga više nema kako bi saslušao odgovor. Siguran sam da svi imate različita svoja rješenja. U našem slučaju se odgovara na pitanje doista trebalo bi ga sankcionirati, a postoji cijeli niz takvih mogućnosti. Dakle, koja sredstva ima Europski parlament? E, mislim da postoje dva, dvije mogućnosti. Jedna je bliska suradnja sa proračunskim odborom i odborom za financije koje zapravo većim dijelom financira Europol i ako misli da Europol ne radi dobro svoj posao da bi ga mogao poboljšati, može kontaktirati odbor za kontrolu proračuna Drugo pitanje javno prokazivanje putem medija ukoliko Europol ne funkcionira. Dakle, ne govorimo o dotičnom gospodinu kojeg nema da čuje odgovor s pitanje već o Europolu. Zahvaljujem gospodine Born, kolege. E, želim zahvaliti svim članovima nacionalnih parlamenta. Vi doista radite, obnašate višoke dužnosti e, najosjetljivijih pitanja unutarnjih poslova i sigurnosti svojim zemljama i odvolili ste vrijeme danas. Da nam se pridružite, možda ste primijetili da ovdje nemamo takvu raspravu koja se temelji na debati, pitanja i odgovora i zapravo je metoda interakcije poprilično čudna, no danas e, ste doista doprinijeli nacrtu predloga trojke, što je od velike koristi za nas i izuzetno je važno da ovaj predlog dobro odradimo, jer kao što znate, kao i Europol i mi imamo cijeli niz zakonodavnih predloga koji izgrađuju sigurnosni program naš i razumijemo da kada Europska unija se bave antiterorizmom, sigurnošću, pranjem novca, s obzirom na pitanje o zaštiti podataka i suvereniteta, sigurnosti, to su stvari koje moramo doista, kojima se ozbiljno moramo baviti i osjetljivo, osobito što se nadzora tiče. Zbog toga smo doista sretni što ste nam se pridlužili u velikom broju, ostali do kraja i dali jasna sažeta stajališta o nacrtu prijedloga na kojem radimo. Hvala vam. Ehm, gospodin Dijaz de Mera i ja e, doista cijenimo vaš doprinos. Dakle, zahvaljujem e, nacionalnim parlamentarcima na vremenu koje ste odvojili i na tome što ste nas se pridružili na odboru Libe u Europskom parlamentu. E, žao mi što smo samo gospodin Dijaz de Mera i ja ostali do kraja, no zahvaljujem vama na vašem prisustvu. Ovim završavamo zasjedanje. Zahvaljujem svim govornicima. Nadam se da ćemo e, imati dobar nastavak rada na temelju ovog sastanka. Na proljeće ćemo dobiti prijedlog, a to je dijelom i zbog vaše pomoći. Hvala.